Dakle, danas imamo dovoljno vremena za raspraviti radni program komisije, trenutni i budući program rada. Neću duljiti, cijeli odmah dajem riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelji, poštovani zastupnici. Dobro jutro svima, lijepo je biti s vama ovdje. Mislim da je službeno ovo strukturirani dijalog, što znači da se radi o prilici gdje možemo raspravljati o čemu god zapravo želite. Komisija je službeno obvezna dati vam eh, izvještaj o novom stanju događaja od prošlog strukturiranog dijaloga i čime se trenutno bavimo, što ću ja sa zadovoljstvom i učiniti. Suradnju nastavljamo u odličnim odnosima kao i prošli puta, a trenutno se možemo malo dotaknuti toga što se od prošlog svibnja dogodilo i što dolazi u sljedećim mjesecima. I naravno, nakon toga možemo raspravljati o čemu god želite. Godina je bila naporna, kao što svi znate. Mislim da smo postigli dosta. Zaključili smo dva trgovinska sporazuma sa Kanadom i Vjetnamom. Znatna velika, Juče ste razgovarali sa ministricom koliko sam čula. Radi se o najnaprednijem sporazumu do sada uopće 89% e, naših proizvoda uvoznih će od prvog dana stupiti na kanadsko tržište i oko 470 milijuna eura godišnje se uštediti našim proizvođačima dajući im e, bez bez presedana pristup e, javnom ravnoj nabavi na svim razinama. Naravno, to će stvoriti velike prilike za našu agroprehrambenu industriju, uključujući zaštite 425 oznaka zemljepisnog podjetla za visoko kvalitetne proizvode. Vrlo smo zadovoljni s time. Sporazum sa Vjetnamom također je vrlo ambiciozan. Najambiciozniji i sveobuhvatni koji smo ikad sklopili sa jednom zemljom u razvoju i postavlja novi model toga kako se želimo e, odnositi sa gospodarstvima u razvoju i stvara se rast i razvoj s obje strane uklanjanje carina i vrlo snažno održivo poglavlje o gospodarstvu razvoju i poštivanju ljudskih prava, što je također uključeno u sporazum i naravno to ćemo pomno pratiti. Oba sporazuma uključuju još jedno veliko postignuće od prošle godine, a to je novi sistem mehanizam za rješavanje sporova koji postiže vrlo dobro ravnotežu između poticanja ulaganja za stvaranje radnih mjesta, ali i zaštitu vlada da djeluju u javnom interesu. To je sada uključeno u ove sporazume i politika Europske komisije, tako da ih se uključi u sve buduće sporazume, naravno TTIP, ali i druge. Dakle, tu govorimo o partnerima diljem svijeta kako bismo dobili podršku i razgovarali o oblikovanju e, Međunarodnog suda za pitanja ulaganja, što bismo voljeli da se u bliskoj budućnosti i ostvari. Također sam zadovoljna što smo postigli rezultate u u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, na ministarskoj konferenciji prije Božića. Dogovoreno je da se proširi e, sporazum ITA što će otvoriti podosta mogućnosti. Sada je pred vama na ratifikacijom i nadamo se da će to brzo biti odrađeno kako bismo mogli iskoristiti sve njegove prednosti čim stupi na snagu. Također uspjeli smo, usprkos podosta kontroverza, e, doći do sporazuma koji e, uklanja podršku za poljoprivrednu, za izvoz poljoprivrednih proizvoda i što će omogućiti i poštene uvjete i za europske proizvođače. Značajni korati su potignuti i na pitanju održivog razvoja. Razgovarali smo o općem sistemu povlastica i GSP plus programu. To je objavljeno u siječnju i zajedno smo o tome već raspravljali. Radi se o prvoj prilici da je Europska unija javno službeno zauzela stav o radu naših partnera po pitanju ljudskih prava, drživog razvoja, upravljanja, kao što je i izraženo u 27 međunarodnih konvencija. To izvješće pruža i temelj za našu trenutnu suradnju sa zemljama korisnicima i naravno za razvoj situacije na terenu. Vrlo snažan dokument. Također uvodimo načelo vezano za drživ razvoj i sa Kanadom i Vjetnamom naravno. Time ćemo se pobrinuti da, poštujem, da se poštuju temeljna prava radnika, očuvanje okoliša, održivo upravljanje i osnaživanje međunarodnih obaveza vezano uz radna prava i zaštitu okoliša, kako sa strane Europske unije, tako naših partnera i civilnom društvu, građanskom društvu se daje snažna uloga u sudjelovanju i u provedbi samih sporazuma. Kao što znate, predložili smo i vrlo ambiciozan tekst o održivom razvoju unutar TTIP-a sa SAD-om naš predlog sadrži obveze za Europsku uniju, za SAD, ali isto tako promiče transatlantsku suradnju kako bi se radilo na tim vrijednostima i u drugim zemljama i nadamo se da ćemo doista imati jedan e, inovativan rezultat toga i tu smo trenutno u detaljnim pregovorima s SAD-om kako bismo se pobrinuli da postoji jednaka razina posvećenosti tome. Dakle, ovo je nekoliko primjera toga što smo do sada uradili, što je pred nama. Sredotočeni smo na provedbu strategije Trade for All iz prošlog listopada, što je jedan kontinuirani rad na kojem smo već započeli, a što se tiče učinkovitosti, radimo na pitanjima poput uvođenja odredbi za male i srednje poduzeća u svim trgovinskim sporazumima, kao i zamisli za bolja nova partnerstva kako bi se ti sporazumi bolje mogli provesti to je nešto na čemu moramo poraditi. Što se transparentnosti tiče, slijedimo model TTIP-a, u javnost stavljamo na raspolaganje što je više dokumenata moguće, raspoloživi su na našim web stranicama i tako ćemo nastaviti raditi i u budućnosti. Također, intenzivno radimo na definiranju našeg novog pristupa koji će uključiti odredbe protiv korupcije u trgovinskim sporazumima. Imali smo veliku konferenciju OECD-a ovaj tjedan i oni su u bili domaćini konferencije na kojoj sam prisustvovala i mogla ovo raspraviti s našim partnerima, jer mislim da je to nešto gdje možemo mnogo toga postići ukoliko se dobro odradi. Dakle, ospunjavamo sve obveze iz Trade for All, radim se suradnji s vama tu i vašim izvješćima kako bismo se pobrinuli da sve vaše doprinose e, uzmemo, primimo na znanje, razmotrimo. Jedan element je još revitalizacija trgovinske organizacije svjetske, provedba onoga iz prosinca, ali i toga da pozitivan zamah u svjetskoj trgovinskoj organizaciji e, iskoristimo i vidimo što je još moguće učiniti. To je prioritet i za nizozemsko predsjedništvo i to ćemo raspraviti i na sljedećem sastanku vijeća 13.5. To naravno znači bavljenje pitanjima iz doha kruga pregovora koja još nisu rješena zbog toga što samo svjetska trgovinska organizacija se može baviti pitanjima ima industrijskim potpora ili domaćih potpora, tako da moramo naći neke nove načine da se time pozabavimo. No, trgovinska organizacija se također mora malo unaprijediti u pitanju nekih novih pitanja. Imamo konferenciju sa građanskim društvom gdje ćemo o tome raspravljati, baviti se pitanjima poput digitalne trgovine, regulatornih praksi, izvoznih ograničenja, i sada smo upravo u procesu definiranja preciznih golova gdje bi Europska unija mogla predvoditi i surađivati s drugim partnerima. Cilj su nam naravno multilateralni sporazumi, ukoliko to nije moguće, vidjeti da li bi se moglo plurilateralno s jednom grupom saveznika raditi, a nakon toga ih e, uključiti kao jedan budući temelj rada u VTO. -u. Isto tako radimo na regionalnim i bilateralnim trgovinskim sporazumima. Započet ćemo sa pregovorima o modernizaciji starih trgovinskih sporazuma s Meksikom. Ovaj tjedan sam se sastala sa ministrom Meksika i upravo smo u posljednjoj fazi priprema kako bismo dobili e, mandat za pregovore. Nadamo se da će to kroz par tjedana biti i spremno. Nastavili smo raditi i na pregovorima s Mercosurom koji su bili zaustavljeni na neko vrijeme Planiramo dati nove ponude za pojedinu robu početkom svibnja, prva razmjena u više godina, jer se mnogo toga događa svaki čas u nekim zemljama Merkosura, ali sama prilika je doista fantastična mogućnost za Europsku uniju kao i za Merkosur. Što se e, sporazuma o gospodarskom partnerstvu tiče, usvojili smo dva sporazuma sa Sadekom i Jakom, koja je potrebno još potpisati. Nadamo se da će ih vijeće brzo usvojiti kako bismo ih potpisali prije ljeta. U susjedstvu duboki sveobuhvatni sporazum sa Ukrajinom je stupio na snagu 1. siječnja i radimo sa ukrajinskom vladom kako bi oni mogli što je više moguće iskoristiti taj sporazum, ali kako bi se reformni proces mogao nastaviti e, u skladu sa time i e, slična situacija sa Moldovom i Gruzijom koja sam nedavno posjetila. Ovaj tjedan imamo krug pregovora i sa Tunisom što se južnog susjedstva tiče i osobno sam doista sretna što se na tome također radi. Azija. Prije Božića smo započeli sa pregovorima s Filipinima. Prvi službeni krug održat će se vrlo skoro ovdje u Briselu. To će biti peti bilateralni pregovori s državama članicama azana. Tu ciljamo također na istu razinu sa, kao i sa Singapurom, Vjetnamom. Filipini su gospodarstvo koje vrlo brzo raste i moramo se pobrinuti da e, dobijemo dobar sporazum sa ovom zemljom koja ima više od milijun potrošača. I također danas zajedno s predsjednikom Junckerom sastajemo se sa predsjednikom e, Indonezije i ministrom za trgovinu. Imamo veliko izaslanstvo ovdje i nadamo se da ćemo moći donijeti odluku o pokretanju pregovora s Indonezijom. E, izuzetne pripreme su odrađene tijekom proteklih tjedana zajedno s indonezijskom stranom. Ovo je tradicionalno vrlo protekcionistička zemlja koja se sada pomalo otvara i vrlo su spremni na suradnju s Europskom unijom. Dakle, program je doista pun, tu je i Japan i investicijski sporazum s Kinom i sve što zapravo se paralelno odvija. Imamo neke zakonodavne prijedloge na kojima komisija radi s vama i vijećem. Nadam se, vjerujem da postoji prilika za sporazum između su zakonodavaca po pitanju ruda i sukobljenih područja. Znamo koliko važnost parlament tome pridoda, kao i ja. Imali smo već dva trijaloga i čekamo da nizozemsko predsjedništvo da objedini i pronađe zajednički stav unutar vijeća. Znam da intenzivno na tome rade i nadamo se da će to biti zaključeno također prije ljeta. Imamo međunarodni instrument o javnoj nabavi. Usvojen je revidirani prijedlog i to sam zahvalan na podršci parlamenta. Nadam se da ćemo moći na tome napredovati. Zatim imamo modernizaciju instrumenta e, za zaštitu trgovine koja je blokirana u vijeću, no nedavni događaj pokazali su da je tu raspravu potrebno provesti i vijeće će, nadamo se, raspraviti to na ministarskim sastancima, ako zbog ničega, zbog krize u sektoru čelika. E, znam da će biti cijeli niz vezano i uz Kinu, istraga o dumpingu, Kina nije tržišno gospodarstvo, to je potpuno jasno, no bavimo se time kako ćemo uzeti u obzir istrage o dumpingu i uključiti neke odredbe protokola o pristupanju VTO-u koje će istjeći ovaj prosinac. Pomno se bavimo time, kao što znate, jučer na večer smo imali javne konzultacije, odnosno rok. Suradnici su mi upravo rekli da smo zaprimili 5000 reakcija na to, što je velikim dijelom došlo u posljednje dva dana. To ćemo morati analizirati, imamo javne događaje, sudjelovanje svih dionika kako bismo mogli razmotriti sva stajališta na tu temu i dat ćemo dakle sažetak tih javnih konzultacija, a detaljno se bavimo implikacijama bilo kakvih promjena i utjecaja na gospodarstvo, na radna mjesta, e, te mogućih načina olakšavanja i e, iskorištavanja naših mehanizama zaštite trgovine. Dakle, to je nešto na čemu radimo i nadamo se da ćemo u lipnju uspjeti to e, dovršiti te povesti rasprave, barem unutar kolegije za početak. <clears throat> Pomno se time bavimo, velik broj kolega u komisiji je uključen, često se o tome raspravlja i pokušavamo e, uvažiti međusobno stajališta. Otvorena tržišta ključna su za prosperitet, ali potrebni su i pošteni uvjeti za sve. Dakle, mehanizmi zaštite trgovine moraju biti učinkoviti kada je potrebno potrebiti ih i na temelju toga ćemo i donijeti svoje odluke. Dakle, čuli smo nekoliko tema na kojima radimo. Sigurno sam da sam i neke zaboravila, no podsjetit ćete me vi. Hvala vam na ovoj mogućnosti. Radujem se na dolazećoj raspravi. Zahvaljujem se Silija. Prije nego što započnemo s raspravom, podsjetio bih sve kolege da ovo nije uobičajeno zasjedanje sa pitanjima, odgovorima, već se radi o strukturiranom dijalogu, kao što je povjerenica rekla, tako da bismo trebali e, baviti se prioritetima ovog radnog programa i dati neke naznake za nadolazeći program komisije pokušat ćemo dati sažetak, raspraviti to sa klubovima i nakon toga poslati te informacije konferenciji predsjednika odbora koje će tada izložiti rezultat zaključke svi odbora zajedničko konferenciji predsjednika i nadamo se da ćemo dobiti stalište parlamenta što se tiče novog radnog programa nakon ljetnog raspusta. Najprije ću dati riječ koordinatorima klubova zastupnika, a zatim drugim zastupnicima. Sve vas molim da se držite recimo tri minute kako bi svi mogli dobiti riječ, kako bismo mogli raspravu imati i da svi mogu sudjelovati. EPP, Daniel Kaspari prvi ima riječ. Ich glaube, Sie haben sehr gut dargestellt. Hvala povjerenice Cecilije, e, doista mi je e, drago da smo doista vidjeli da smo imali toliko e, uspjeha u radu, VTO, Nairobi. I didn't know that you need translation A ne znam, trebate prijevod njemačkog na njemački, <laughs> ali... Ja, Dakle, htio sam nešto reći o uspjesima u vanjskom e, policiji, znači VTO Nairobi svakako veliki korak naprijed sa CETom i Vjetnamom. Hvala na tome. Također je to veliki uspjeh koji treba pripisati vama da sada kod Mercosura i kod drugih e, smo napredovali, ali ono što nas brine je da cijeli e, područje mislim, koja nije izvan Europe, nego u Europi, vi ste tu spomenuli. Znači, što se tiče zakonodavstva, doista ne napredujemo, imamo TTI reformu koju još uvijek e, e, blokirana u vijeću, posebice glede Kine, zatim IPI e, zakonodavstvo komisija ima možda volja, ali E, vijeća uopće ne, konfliktni minerali, tu se dogovara nešto, ali ništa se zapravo baš ne napreduje. E, napredak u području suzbijanja mučenja isto ništa, nikakvog napretka. Znači, koje bi mogli biti e, mogućnosti da se ova, slome ova blokada koju vijeće provodi kod nekih tema i drugo Singapur. Singapur e, će se kad tad vratiti pred Europski sud i onda ćemo također kod Singapura stajati kod pitanja znači što ćemo s tim pitanjem. Zapravo to smo e, pitanje već završili ali, e, i raspravljali. Ali što se tiče zaštite investicija sa Kanadom i Vjetnamom, dogovorili smo već i nešto drugo. Imali možda neki plan komisije, da ne gubimo dalje vremena, nego da brzo osiguramo da kod e, Singapura vidimo što se može učiniti, da dođemo do ratifikacije ili po potrebi da naknadno još pregovaramo kako bi to moglo stupiti na snagu. I treća velika Tema tržišnog gospodarstvo, znači ako razmišljamo o strukturiranom dijalogu, svakako ovo je tema glavnih prioritet za sljedeću polovicu godine i to je našem klubu također jako važno da i nakon prosta 2012 imamo funkcionirajući antidampinški instrumenti, da nakon prosinca 2012. imamo situaciju gdje Europska unija se može podržavati prava e, VTO-a. To nam baš nije lako što se tiče e, Eh, o javne debate. I još jednom zahvaljujem, vi ste signalizirali eh, ovu mogućnost javnih saslušanja negdje u lipnju, ali kako izgleda vremenski okvir ovdje? Ali mi moramo našim je biračima, zabrinutim građanima morati reći što, se, što će se događati dalje po pitanju tržišnog, statusa tržišnog gospodarstva za Kinu i kako bi mogao vremenski izgledati taj proces koji je pred nama. Hvala, David Martin, SED. Hvala. Niz mojih e, kolega već je imao neka pitanja da pokušat ću kratko. Znači, što se tiče e, multilateralnog dijela. E, evo, drago, više komentar nego pitanje. Hvala na tome što ste rekli da ste za to i dalje i da ste protiv one izjave da je Doha mrtva. E, i što želite i dalje zagovarati multilateralni sustav. Dakle, mi vas u potpunosti podupiramo to je moj komentar i e, svakako strukturirani dijalog e, je nešto važno u daljem programu komisije dalje i to treba biti jedna od važnih tema u njemu. Nadalje, kao što ste sami rekli, instrumenti trgovinski instrumenti području obrane, znači to će biti na vijeću za e, u svibnju, ali ako neće mi se moramo doista za to zauzimati. Mislim da tu postoji jedna prilika. A, znači ne želimo kvariti ovdje sada odnose naravno niti sa predsjedništvom vijeća niti sa zemljama članicama, ali doista ovdje ne možemo šutiti E, tu se puno kritizirala komisiju što nije bila dovoljno brza što se tiče tdi e, ali onda nije htjela pomoći u reformi tdi Doista moramo ovdje izravno vijeću reći da se skoncentrira, da smo u krizi, da to treba raspraviti i da je derogacija e, zapravo ovlasti i dužnosti da se ako se to ne čini. Jedna stvar koju do sad nismo raspravljali u strukturiranom dijalogu, osim ako nisam E, dobro e, to čuo, a to je roba dvojne namjene. Jer zapravo već prošle su dvije godine od kako su dvije institucije dale deklaraciju o robi dvostruke namjene, ali u svakom slučaju to je važno, posebice glede situacije sa terorizmom i kriminalnim aktivnostima koje se šire u Europi. I doista nam treba bolja definicija e, robe dvostruke namjene, to je ključno i u kojem trenutku misli komisija dati prijedlog o tome. Hvala, Ema. E, dobar dan, povjerenče. Hvala na komentarima koje ste iznijeli. Neke od stvari ja sam već ja rekla, a koji je prvi također e, Azija. I i hvala vam posebice e, na onome što ste nas informirali o e, tržištima u rastu e, i gospodarstvima u rastu, a posebice Singapuru i njegove važnosti u regiji, kako možemo, moramo ovdje vidjeti napredak. Znači, imate li vi neki vremenski okvir za to i doista mi želimo ovdje napredovati, ne želimo da nas pregazi vrijeme, a također želim pitati za Tajvan i također želimo investicijski e, sporazum s njima i hoće li on biti povezan s Kinom. E, mislim da smo malo izgubili korak e, i hoćemo li moći ovdje to zaključiti sa Tajvanom, dakle možda i prije. Dakle, i što je sa Indijom nakon ljeta, znači imali nekih kretanja s njihove strane, uspostavljanja redovnog dijaloga, gdje se može raspraviti posebice pitanja kao što su automobili, vino, žestoka pića. E, doista nam je drago što čujemo za Meksiko i e, to je e, sporazum naravno koji ispunjava velike ambicije a posebice govorimo o vremenu koje nam je potrebno da zaključimo pregovore, ali također i da odradimo pravni dio posla. Pa slažete li se vi s komisijom da ovaj e, pravni, pravno usklađivanje i prevod traje predugo, posebice obzirom da TTP, je bio potpisan i zaključen u šest mjeseci, a sada to zapravo sa Amerikom treba dva mjeseca i jedan mjesec i godina, jedna godina za Južnu Koreju za CETU, ne znam koliko je, 18 za Singapur. Znači, globalna situacija što se tiče apetita za trgovinom i brzog e, kretanja je nešto što jasno pokazuje da moramo brže krenuti u zaključivanje i potpisivanje. Ali e, također, e, drago mi je da to treba raditi, u, mislim da čujem da ste vi se doista zalažete da male i srednje poduzeća budu naravno u uključujem TTIP, je to ono što ECR želi postići time. Evo, hvala Mariće. Hvala predsjedniče, hvala povjerenice. Pokušat ću se nadovezati na sve one važne stvari koje su spomenuli moji kolege, ali mislim da je apsolutno jasno da postoji ovdje jedna ambiciozna agenda i da je puno tu toga gdje treba tražiti konkretne rezultate. I ponekad se pitam e, nisu li ambicije integriranja trgovinske agende koje uključuje vrijednosti koji ima ambiciju da e, omogući trgovinu svima je moguće uopće s kapacitetima koje Digitrade ima u ovom trenutku. Govorili smo o višegodišnjem financijskom okviru ovdje e, jučer i eventualnim dodacima tome. I samo želim jasno reći da postoje puno očekivanja, ne samo što se tiče transparentnosti, nego i glede toga da cijeli niz dionika, građana, civilnog društva i tako dalje žele da se njihov glas čuje. I pitam se je li uopće to moguće s ovim novim očekivanjem komunikacija i autriča i uključivanja ljudi i mislim da je ovaj dom zapravo spreman gledati načine e, da osigura kapacitete ukoliko je to moguće. Drugo, slažem se u potpunosti, a sami onime što je rekao Daniel Kampari, što se tiče ovog e, e, blokade koje, do koje je došlo u vijeću po nizu pitanja. I pitam se možete li reći nešto više o ovim glasinama koje odnedavno čujemo o mogućnosti da predsjednik Obama zapravo može e, krenuti u e, prezentaciju kompakt, kompaktnog TTIP-a na samitu u Europi za mjesec dana. Mislim da bi to bila greška jer niz ključnih stvari kao što je pristup tržištu i javna nabava još nisu bili završeni. Oni su ključni prioritet i to zapravo nije bilo kontroverzno s europske strane od samog početka, ali nadam se da nećemo vidjeti e, pojavu ovakvih političkih stvarnosti u tom kontekstu. I treće, želim naglasiti potrebu za ažuriranjem uredbe o robi dvostruke namjene Rijetko, teško da postoji neko drugo područje gdje su razvoj u praksi brzina tehnologije, upravo to ide tom brzinom manje, brže i tako dalje, a potencijalni štetni učinak je toliko relevantan, posebice e, kad se radi o takvim tehnologijama. I vidjeli smo ovog tjedna da je Italija povukla licenciju za e, hacking team. E, i njihove proizvode koji su optuženi da su diktaturama prodavali intruzijski i špijunski softver. E, i mislim da ako postoje zakoni koji omogućuju takve prodaje bez transparentnosti i odgovornosti, mislim da je E, v, nužno hitno ažurirati zakonodavstvo. Dakle, još jednom želim podcrtati potrebu za napretkom u ovom pogledu. Evo, stati ću ovdje, ali evo pa da i kolege imaju mogućnost nešto reći. Hvala, Helmut. Hvala predsjedniče. E, hvala gospođo Malmström. I evo nekoliko komentara s moje strane o onome što su drugi rekli, ali onome što se tiče težišta na onome što je učinjeno do sada i pogledu prema budućnosti. Dakle, u trgovinskoj e, strategiji e, imate e, fokus na fair trade i to je važno i također moram reći da moramo se držati toga. Znači, kako ćemo fair trade počnu trgovinu u, e, i u Europskoj uniji i u partnerskim zemljama dalje jačati i voditi dalje. Jer to nije cilj sam za sebe, nego nešto, doista jedan realan cilj kojeg se treba držati. Nadalje, e, vi ste rekli, dakle, to prvo, e, želimo multilateralne pregovore, ali zapravo pitanje je što to zapravo konkretno znači onda dolazimo do onog aspekta da e, kada imamo plurilateralne sporazume, još više bilateralne sporazume, ali zapravo imamo substantivno premalo multilateralnih sporazuma. Znači, pitanje je kako izgleda e, pogled za 2017. i kako će se multilateralni aspekt jačati e, znači u sva ona poglavlja s koja se pregovara ili koje bi se trebalo pregovarati. Drugi aspekt. Jučer smo e, govorili o višegodišnjem financijskom okviru i proračunu i želim e, reći da vjerujem da e, moramo dalje voditi našu trgovinsku politiku i još jednom jasno pojasniti gdje imamo minimalne prihode zbog ove racionalizacije carina i smanjenja posljedičnog našeg e, vlastitih prihoda i kakve to posljedice ima za jačanje Europske unije. Znači, ako znači sada više ne ubiramo nikakve carine zbog ovoga, to će imati utjecaja na stanje sa vlastitim sredstvima. Znači, kako će u budućnosti komisija u horizontalnoj suradnji s drugim e, područjima odgovornosti komisije to ponovno promisliti. Znači, ima li komisija na određenu strategiju kako će vlastita sredstva Europske unije e, također e, jačati se vanjskom politikom, odnosno vanjskom trgovinom. Znači, znači, moramo li možda financijske usluge također više sagledati, dakle, od strane komisije. Znači, dati Panama likovi E, porezni dumping i tako dalje. Želim e, ovdje reći dakle u koje bi područje ovdje morali ići konsekventno kako bismo možda ovdje došli do e, prokreta, do jasnih zakonskih okvira za to. Dalje, tržišno gospodarstvo, Kina i status tržišnog gospodarstva. Parlament je već e, razgovarao o bilateralnom sporazumu e, o e, konkurentnosti i mogućnosti konkurentnosti između Kine i Europske unije kako bi se riješila pitanja dumpinga u području zapošljavanja, socijalnom i tako dalje. I ovaj kreškurs koji ja vidim ovdje i želim spriječiti je. Dobro, moram e, ovo skratiti. Imao sam još jedna pitanja, još i druga pitanja što je sa Rusijom, što je s pitanjem korupcije u onim zemljama srednjoistočne Europe s kojima imamo trgovinski sporazume u Ukrajinu, Moldavi, Moldavu, gdje imamo propalu državu. Moldava je zapravo prema procjeni Europske unije već propala država. Dobro, hvala dame i gospodo, ovo su bili koordinatori, a sada imamo 11 javljanja za riječ i moram doista biti strog sada ovdje i pažljivo se držati riječi. Gospodin Buhner, vi ste htjeli se javiti za riječ. Dobro. 12. E, Ali dobro, dalje doista ne mogu dopustiti. Dobro. 12. E, Hvala. E, želim za početak reći da doista pozdravljam sve ono što ste, za što ste se kao povjerenica založili što se tiče parlamentarne kontrole i suradnje s parlamentom, mislim da smo doista vidjeli veliki napredak što se tiče parlamentarne e, kontrole i jače demokracije u trgovinskoj politici. Mislim da je to doista pozitivan napredak i e, mislim da moramo dalje ići s time. I vjerujem da ste također svjesni da što se tiče referenduma Europske unije pitanja demokratske kontrole i trgovinske politike, kako se ona razvija, a u središtu su neki mitovi i neke laži koje u nekim slučajevima e, širi i e, neki dio kampanje. Ali mislim da mora biti apsolutno jasni i E, cijenila bih i e, vaše mišljenje o tome da je Europska unija odgovorna prema svojim građanima e, u pitanjima trgovinske politike i da Europska unija mora djelovati u, interesu europskih građana u svojim pregovorima i širenje transparentnosti koje smo vidjeli u pitanjima TTIP-a i TISA na sve europske trgovinske pregovore je jedan od načina da se to pretoči u konkretna djela. Pa se pitam je li to možda dio vašeg budućeg planiranja? A još jedan element koji se odnosi na demokratsku participaciju je primjena, e, primjena sporazuma i vidimo sve veće sumnje o tome kako dolazeći, kako će se sa dolazećim e, trgovinskim sporazuma postupati što se tiče provizionalne primjene. Naime, e, zapravo postoji mogućnost da se neki takav sporazum primjenjuje prije nego što je e, parlament zapravo o njemu glasa. To je potpisano već, međutim komisija je uvijek prije osiguravala da parlament može glasati prije nego što bilo koja privremena e, primjena sporazuma dođe u stvarnost. I e, to ste nam rekli kod vašeg, kad smo raspravljali na javnom saslušanju kad ste bili izabrani od vas da ćete to podopirati, ali sad čujemo da postoje razne kampanje i razne strane koje žele da CETA i TTIP se mogu privremeno e, primjenjivati prije glasanja od strane EP-a. parlamenta. Dakle, e, doista bih pozdravila ako biste nam mogli ovdje potvrditi da ćete osigurati da nijedan trgovinski sporazum Europske unije neće ići u privremenu primjenu ni na koji način prije nego što parlament ima mogućnost glasati o njemu i ratificirati ga. Hvala, gospođa Miner. Hvala predsjedniče. E, e, želim se e, priključiti prethodnoj govornici. Naime, postoje mnogo problema s kojima se morate u ovom trenutku baviti. Rumunjska, Francuska i izvješće u kojemu se govori o pravu na reguliranje Naime, danas smo čuli da su, da će nizozemski poljoprivrednici e, ustati protiv TTIP-a i imati demonstracije. Znači, postoje puno nemira u javnosti što se tiče ovih pitanja, ali ipak je rečeno da se može očekivati da ovaj ugovor će već sljedeće godine biti primijenjen i to prije nego što zemlje članice se mogu na tome izjasniti, ali također je rečeno da je komisija rekla da će e, e, komisija e, omogućiti dakle da se prvo prođe demokratski postupak i da neće stupiti na snagu niti privremeno sporazum prije nego što se završi taj demokratski postupak. Dobar dan, gospođo povjerenice. Hvala vam na vašoj intervenciji. Biti ću e, precizna u svojim pitanjima. jedno je vezano uz odnose sa Latinskom Amerikom. Imat ćemo, znači, u svibnju prvu razmjenu, no kad e, vidimo političku nestabilnost u Brazilu, onda postavljam si pitanje rizika za sam proces u odnosu na ono što se već dogodilo u prošlosti, da li se bojite da će se situacija e, ponoviti? Što se tiče Ekvadora, znamo da ako se znači sporazum sa Ekvadorom ne potpiše, onda će se situacija E, zbilja usložiti, posložiti jer nećemo više imati mogućnost primjenjivati prethodne odredbe u prethodnim tekstovima. Postavljamo si pitanje na koji način e, možemo e, zbilja umiriti naše sugovornike u Ekvadoru i reći da ćemo biti zbilja na visini izazova i da ćemo im pomoći u oporavku gospodarstva. A što se tiče ugovora o Čileu, također bismo nešto znali, e, htjeli znati o tome. Drugo, kad govorimo o procjeni i praćenju već potpisanih sporazuma. E, postoji znači e, cijeli niz pokušaja da se potpišu dodatni sporazumi, ali moramo u svakom slučaju pratiti one sporazume koji su potpisani. Trebamo vidjeti na koji način se angažmani e, isto tako provode u praksi i da vidimo da li su znači potpisani sporazumi na visini izazova i angažmana koje smo si mi zacrtali. Što se tiče odnosa sa Kinom. Mi znamo u svakom slučaju ove probleme vezano uz status tržiškog gospodarstva i tako dalje. No imamo i druge e, probleme E, kroz naše luke dolazi cijeli niz kineskih e, proizvoda i ne odgovaraju uvijek e, normama i standardima Europske unije. Teško je provjeravati i provesti inspekciju svih proizvoda koji dolaze u naše luke i to u svakom slučaju ima direktne konsekvence na našu industriju. Trebamo znači uskladiti kontrole između znači carinskih službi i e, drugih uključenih službi. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala. Ja također želim e, zahvaliti gospođi povjerenici na trgovinskoj politici koju provodi, te također na postignutim uspjesima. Prvo Kina želim zahvaliti vam na znači updateiranju što se tiče situacije. Sada moram, moramo pripremiti do vrlo dobro ovaj dosje, no imamo cijeli niz pritisaka e, oko samih konzultacija i trebamo također poslušati ono što kažu parlamentarci. Željela sam postaviti sljedeće pitanje. Da li znači kalendar koji ste rekli će biti poštivan, znači da će u srpnju komisija predstaviti prijedlog? Kako se pozabaviti tim pitanjem i gdje je isto tako, u kojoj fazi je priprema ovog dokumenta? Još nismo govorili o pitanju koje me izuzetno interesira, a tiče se rasprave o sporazumu o e, ekološkim zelenim proizvodima. Kakva je situacija? Mi na te proizvode polažemo velike nade, ali čini nam se da je cijeli ovaj dosije sada u dosta velikim poteškoćima. Gospodin Fizac, izvolite. Hvala, gospodine predsjednik predsjedniče, hvala gospođo povjerenice. Da, rekli ste da Kina ne odgovara potrebnim uvjetima kako bi bila kvalificirana za status tržiškog gospodarstva. To je nešto suštinsko što trebamo imati na umu. Vrlo jasno ste rekli da trebamo pomno pratiti razvoj i okolišnog prava, isto tako radnog prava. Jer sve to može imati posljedice i na industriju unije, sektor čelika, keramike i tako dalje. Ono što je važno je isto to pitanje luka. E, ja sam u e, posjetio sa kolegicom Begin luku u Dženovi. Rekli su nam da se zapravo lukama upravlja na različit način i da postoje velike razlike i veliki raskoraci. A što se tiče Latinske Amerike, govorili smo o Ekvadoru, znamo da sada to ne ovisi o komisiji, nego da su stvari u rukama vijeća. Isto tako imamo potres koji je potresao u svakom pogledu zemlju i moramo nastaviti ovaj preferencijalni tretman koji ima ova zemlja. Ako ne nastavimo sa takvim e, e, tretmanom, onda će to destabilizirati ovu zemlju. E, znači, što se tiče Meksika, mi sad u ovom trenutku moderniziramo taj e, sporazum, a to treba napraviti i sa svim zemljama Merkosura. Ono što se postavlja kao problem je nestabilnost u Brezilu koja zbilja može imati posljedice na naše odnose sa Merkosurom. Hvala. Gospodin Tusta, izvolite. Zahvaljujem, eh, gospođo Malmström. Želim govoriti o dvije stvari koje su mi posebno bitne i sama ste rekli da eh, trebamo paziti na implementaciju i više na implementaciju i monitoring, ali što sad to konkretno znači? Koje strukturne promjene i promjene resursa su time uplanirane? Jer eh, dakle, zapravo to zahtjeva i odgovarajuću ljudski kadar, ali ako, u, u komisiji, ali ako želimo osigurati primjenu, moramo ići i dalje samo od upravljanja. Dakle, e, moramo e, pristupiti i možda na razini više e, glavnih uprava. Znači, moramo zajedno raditi na strategijama održivosti koje idu i dalje od e, samo e, recimo opće uprave za trgovinu. To treba osigurati određenu koherentnost i postoje li određeno razmišljanje o tome kako bi se to organiziralo u budućnosti jer e, Naravno, postoje povećana očekivanja od i više se sklapa sporazuma, ali nije bitno samo sklapanje, nego koherentno provođenje politika kasnije. A druga stvar o kojoj želim reći je pitanje sa e, sporazima o e, partnerstvu i pridruživanju sa istočnim zemljama. Mene naime čudi da se sada ovdje tako brzo sada odjednom E, ide do bezviznog režima s Ukrajinom, a da se ne kaže što je zapravo sa nizozemskim referendumom, mislim jer to je zapravo već politički problem da e, je e, populacija jedne zemlje članice većinski protiv takvog sporazuma i kakve posljedice proizlaze iz toga i koje su povezane s time, naime pune političke nade koje smo povezane sa ovom politikom. Govorili smo o Moldaviji, Ukrajini i tako dalje gdje je situacija prilično kritična. Mislim, u tom kontekstu mislim da je apsolutno nužno nešto reći. Znači, kako ćemo zapravo ići dalje u našim odnosima sa Rusijom, jer upravo te države su svojim granicom prema Rusiji i tako dalje i mislim, vezama s Rusijom posebice bitne i znači moramo imati odgovarajuću koherentnu politiku s Rusijom ovdje i koje tu inicijative postoje i e, šta se tu promišlja, to je to što sam želio pitati. Hvala. Hvala Agnes, izvolite. Was, was looking for the wrong set of buttons. Excuse me. Um, um, let me start by... Želim početi prije svega e, pohvalom za vašu ambicioznu agendu vezan i za provođenje trgovinske politike. Želim to napraviti ovdje. Postoji cijeli niz pitanja, interesantnih pitanja koje su kolege postavile i biti ću vrlo kratka. Imam jedno pitanje vezano o nekim drugim e, glasinama, različitim od e, onoga što je Marić govorila. Govori se o tome da Amerikanci ne žele e, dati status tržišnog gospodarstva i da nas da nam onda prijete da ako mi tako postupimo da će onda biti kraj TTIP-a i pregovora u okviru TTIP-a. Možemo li tu dobiti e, neke potvrde ili opovrgavanja vezano uz to? Ja dolazim iz Nizozemske i zbilja e, razmišljam znači o ovoj temi što će se dogoditi u budućnosti sa trgovinskim sporazumima u perspektivi nizozemskog referenduma. Znate da već se prikupljaju potpisi za sljedeći referendum za CETU. Da li se zapravo čini ta razlika između onog e, ključnog e, e, elementa koji se tiče trgovine u okviru trgovinskih sporazuma i drugih određenih drugih e, klauzula. Znači da to bi zapravo ne bi trebali biti neki mješoviti sporazumi. I u okviru toga postavlja se pitanje što očekujete od presude e, vezane uz Singapur. Tu su znači u igri ti mješoviti sporazumi i što očekujete od takve presude? Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Biti ću vrlo kratka, budući da smo već imali cijeli niz tema koji smo razgovarali. Želim postaviti pitanje vezano uz e, konvenciju o Mauricijusu. Imali smo arbitražu i imamo znači konvenciju koja je ratificirana od UN-a iz 2014. godine i tu se predviđaju mehanizmi transparentnosti u okviru ISDS-a. Izgleda da je ta konvencija znači blokirana e, što se tiče pristupa Europske unije i to na nivou europskih e, država članica. Postavlja se pitanje te transparentnosti i SDS-a, da li je znači pitanje e, vezano uz transparentnost ili vezano uz nadležnost što se tiče teme ulaganja koji bi onda bili uključeni u e, same nadležnosti. Hvala. Gospodin Cika, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo povjerenice. Vaša uloga je da budete referentna točka za trgovinske politike u Europi i to je nešto što je izuzetno važno uzimajući u obzir situaciju u Europi, kriza europskih institucija, te također odvraćanje građana od Europe, te cijeli niz drugih problema. U okviru toga trgovinska politika je suštinska kako bi vratila povjerenje u europsku politiku. Ono što mogu reći je da moramo imati na umu da se bavimo zbilja ozbiljnim pitanjima, temama, kinom, TTIP-om, trgovinskim sporazumima i tako dalje. No, moramo to napraviti brzo i dobro. Ne smijemo ostati ni neaktivni, ni e, šutjeti. Moramo dati dobre odgovore. Moja zemlja Italija očekuje odgovore naš industrijski sustav e, e, može se nepovratno oštetiti ako Kini damo taj status tržišnog gospodarstva. Drugo, TTIP, isto tako imamo oznake zemljopisnog e, podrijetla, to je nešto što je izuzetno važno za nas. O tome se govorilo u IMKO i izvješće je usvojeno većinom glasova i sad će se o tome glasovati i u, e, na plenarnoj sjednici. Kao zaključak želim reći sljedeće. Moramo e, reći da zapravo je trgovinska e, politika previše agresivna. Ne možemo nastaviti e, financijski to sve skupa podržavati. Govorim ovdje o Tunisu 500 milijuna eura sa nekim e, olakšanim procedurama, imamo uvjetovačno što se tiče izmjena i amandmana. Moramo biti pažljivi e, vezano uz te teme. Mogu reći da kad govorimo o određenim temama, sve te uvjetovanosti nisu poštovane. Postoji tu i slika Europe, koja se možda dovodi u pitanje u okviru takve politike. I mislim da ako nastavimo ovako, građani će se i dalje odvrađati od e, Europe. Gospodin Morel, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospođo povjerenice što ste danas s nama. Ja sam vidio e, nešto paradoksalno u ovoj raspravi. Kolege uzimaju riječ, vi govorite da sve to skupa napreduje. Naravno, situacija je bolja nego tijekom prethodnog mandata, no moramo prije svega vidjeti da postoji cijeli niz problema što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini. Go, možemo govoriti o TTIP-u, no isto tako možemo govoriti o CETI, sporazumu s Ukrajinom i tako dalje. Moramo si postaviti e, pitanja vezana uz to. Postoji metodološka revolucija i intelektualna revolucija koja, koju i mi komisija moramo provesti u okviru ovih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za nas je to suštinsko pitanje. Jer ako pitate e, mišljenje bilo kojeg građana, e, oni će, građanina, oni će jednostavno odbaciti ovakve, ovakve pristupe. Možemo reći da općenito se interesi multinacionalnih kompanija favorizira i govori nam da trebamo ići brzo, ali ja nisam siguran u to. Mi se angažiramo, ako se angažiramo onda moramo imati jasnu odgovor vezano uz privremenu primjenu. Ako znači imamo ambiciozan pristup, onda jednostavno moramo biti jasni. Nema tu sad nekakvog e, okrnjenog TTIP-a, nego e, zbilja ambiciozna e, ambiciozni projekt je potreban u tom smislu. Moramo biti vrlo jasni što se tiče odgovora koje komisija može dati. Sljedeći točka je vezana uz e, zabrinutost nekih država članica, posebno Francuske, što se tiče e, pregovora sa Mercosurom. Izgleda da komisija e, želi dati neke koncesije vezano uz goveđe juneće meso i čini nam se da bismo mi o tome trebali biti obavješteni. Hvala. Hvala. Možda možete staviti vaše slušalice, postavit ću svoje pitanje. EU e pregovara o TTIP-u, znači vezano isto uz usluge i sve to e, znači u okviru odnosa sa sad Ono što je izazovno je da zapravo interpretiramo tehnički aspekt tih e, sporazuma. Što se događa ako imate određena preklapanja? Što se događa ako Postoji također preklapanje nadležnosti i odgovornosti. Kako možete dobiti pozitivniji ishod u svemu tome? Da, sljedeći govornik, izvolite. Zahvaljujem. E, povjerenica, dakle, govorili ste o fer e, trgovini, fair trade-u. Mislim da tu doista treba jačati naše potrebe. Mislim da sam ja osobno e, bio vrlo razočaran konferencijom na aerobiju jer stvarni problemi ovdje nisu bili rješeni. Znači i dalje preostaje činjenica da mi ovdje u Europi ili Sjedinjenim državima u području E, poljoprivrede proizvodimo robu koja je subvencionirana i onda ta roba u e, okviru trgovinskih sporazuma dolazi u zemlje u razvoju gdje zapravo uništavaju njihovu vlastitu poljoprivredu. I mi smo krivi za niz problema u tim zemljama zbog toga. I stoga moje pitanje ili moja molba, ako možete nešto konkretnije reći o tome šta zapravo po tom pitanju želite učiniti. Zahvaljujem. E, povjerenice, izvolite. Možda mogu dodati nešto. Na temelju zahtjeva zastupnika Sikoa i trenutno se raspravlja o trgovinskim politikama Europske unije i to se zapravo temelji na nepovjerenju europskim politikama, osobito kada govorimo o trgovini. Ne bi li glavna tema vašeg sljedećeg radnog programa trebala biti i ponovna izgradnja, obnova povjerenja u trgovinskim politikama i pokušaj neusredotočavanja na toliki velik broj konkretnih stavaka, već e, uključivanje sviju u vaše trgovinske politike. U suprotnom, ovdje možemo donijeti mnogo krasnih odluka, ali izgubit ćemo podršku građana. Možda da započnem s time. Zahvaljujem svim poštovanim zastupnicima na pitanjima, reagirat ću na sva Dakle, radi se doista složenom ovom posljednjem pitanju. Da, postoji nedostatak povjerenja ne samo naspram trgovinskoj politici, već općenito politici u nekim zemljama, a postoje političke sile koje taj nedostatak povjerenja iskorištavaju, potkopavaju situaciju i šire glasine. Cijela priča koju sam sada i prošli puta pokušala prenijeti je da smo usvojili trgovinske politike koje su mnogo, mnogo transparentnije. Europska unija nikada u povijesti nije imala toliko transparentnu trgovinsku politiku kao danas. Znam da mislite da to nije dovoljno, no postupno trgovinsku politiku činimo sve transparentnijom. Zajedno s našim partnerima e, izlažemo mandate, pozitivske dokumente, prijedloge, radimo i sa državama članicama da to i one same rade, neke lakše, neke malo teže, a to isto radimo sa partnerima. Prije početka pregovora svima kažemo želimo da stvari budu transparentne i da i vi u tome sudjelujete. S mnogim zemljama gdje mislimo da je dobro otvoriti tržišta smo stupili u kontakt zbog toga što vjerujemo da to može stvoriti mogućnosti i radna mjesta za sve naše stanovnike. No, trgovina se ne tiče samo gospodarstva, već i promicanja vrijednosti. Tako da i to pokušavamo širiti vrijednosti održivog razvoja, ljudskih prava, poštovanja, radnih standarda, podizanja standarda rada sa građanstvom, nevladnim organizacijama, poslovnom zajednicom, svakodnevnim građanima i to na jedan način bez presedana kako bi i njihov doprinos uključili u naše trgovinske politike. I usredotočujemo se i na provedbu, mnogi od vas su to spomenuli, dakle da se pobrinemo da se doista ispuni ono što je obećano. Ukoliko to uspijemo napraviti, ukoliko ljudi vide da trgovinska politika doprinosi rastu radnim mjestima u Europi i u drugim zemljama, ukoliko vide da je to transparentnije, da se promiču važne vrijednosti i da se nešto mijenja, mislim da će se polako ponovno zadobiti to povjerenje, ali ne preko noći. Komisija može svoje odraditi i radimo to ljudi u glavnoj upravi za trgovinu fantastično rade dan i noć uz vrlo slabe resurse, a zahtjevi se povećavaju svaki dan. No ne možemo to sami. Države članice se mogu, moraju u to uključiti. Vi znate da bez mandata od država članica ja ne mogu sama započeti nikakve pregovore. Dakle i vi ste naravno kao parlamentu to uključeni. Države članice moraju biti uključene, a one kritiziraju komisiju. No dobro, sastavni dio našeg posla je slušati kritike no mi ne možemo za njih prodavati te trgovinske sporazume. Oni moraju preuzeti odgovornost. Ne mogu oni reći ubrzajte pregovore, otvorite to tržište, započnite pregovore, dovršite TTIP, a nakon toga otići doma i svima govoriti ne, nećemo s tom zemljom, nećemo TTIP, ovo je strašno užasno. Mora postojati nekakva dosljednost i preuzimanje odgovornosti na nacionalnoj razini. Komisija će učiniti što može, mislim da smo znatno promijenili trgovinsku politiku, nadamo se da ćemo polako zadobiti povjerenje, ali to ne možemo sami i tu računamo na vašu podršku. Pitanja, gospodine Kaspari, u potpunosti ste u pravu da se interno borimo s nekim vrlo važnim prijedlozima. Što se tiče eh, ruda i sukobljenih područja, dajemo eh, dobre prijedloge i dobre korake ostvarujemo u trijalogu jer očekujem da će se to prije e, ljeta zaključiti. E, što se tiče zaštitnih mehanizama za trgovinu TDI-a u vijeću, naravno tu se mora ubrzati situacija, očekujemo to predsjedništvo stavi na svoj program kada se sastanemo jer moramo raspraviti kako dalje. Građani očekuju rezultate od nas, a mi se moramo pobrinuti da imamo dobre e, mehanizme za zaštitu trgovina. Njih ne treba pretjerano koristiti, no to je dobar alat za one slučajeva gdje trgovina nije poštena. Primjerice kad se radi o Kini i trgovini čelika, tu se radi o konkurenciji koja nije poštena i moramo imati snažan, precizan i e, pravno drživ e, mehanizam zaštite trgovina. Što se tiče <clears throat> borbe protiv mučenja, imali smo trijaloge na tu temu. Nisam toliko optimistična da ćemo to unutar nizozemskog predsjedništva dovršiti, da budem iskrena. Roba dvojne namjene, e, da, doista žalim što kasnimo s tim jer se radi o iznimno složenom pitanju, ali nadamo se da ćemo vam nakon ljeta moći izniti prijedlog. Na, na tome dakle radimo. Singapur, nitko ne zna kada će e, sud dati prijedlog, nekakvo pojašnjenje. To bi svakako bilo dobrodošlo da dođe do jeseni, no eto, znate koliko i ja nemam nijakve unutrašnje informacije. Među vremenu imali smo kvalitetnu raspravu sa Singapurom, izaslanstvo je posjetilo zemlju i prenijelo poruku o tome da je sporazum zaključen, ali očekujemo i da se razmotri poglavlje ulaganja i uključeni smo u dijalog da vidimo što se može učiniti e, kako bismo kada e, sud nešto kaže možemo prijeći na provedbu. Gospodine Martin, e, vi ste pitali o dvojnamjeni namjeni TDI-u također. Singapur smo već spomenuli Tajvan. Nedavno smo imali izbore. Nova vlada će tek 20. svibnja preuzeti vlast službeno. Dakle, nakon toga možemo tek s njima početi razgovarati. Indija, nažalost, eh, imamo cijeli niz prijedloga, no oni nisu mogli prihvatiti te naše predloge tijekom sastanka. Prilično otvoreno pismo sam im poslala i vama sam ga proslijedila i opisali smo rezultate samita koji nažalost nije baš bio hrabrujući. No nastavit ćemo raditi, postoje različite mogućnosti OECD G20. Ja ću se sastati sa ministrom <clears throat> za trgovinu kako bismo vidjeli da li se može e, taj pad prekinuti. Što se prije prijevoda i pravnog dotjerivanja tiče, slažem se, 23 jezika imamo, obvezni, smo to sve prevesti i to traje kao i pravno dotjerivanje. Pokušavamo izbjeći dupliciranje rada i uz bolju suradnju komisije i vijeća to će biti moguće dakle, izbjeći i skratiti to razdoblje možda na tri mjeseca, no radi se ipak o procesu koji moramo proći, nažalost. E, pitanje zastupnice Hake o resursima. E, države članice, vi drugi nam neprestano dajete nove zadatke, mi si sami dajemo zadatke, evaluacije, implementacije, aktivnosti za koje su potrebni resursi i ljudi doista doista ove glavne uprave vrlo naporno rade, ali jednako tako bismo mogli još uposliti stotine novih ljudi samo za ove aktivnosti koje se od nas traže. Transparentnost, i mehanizmi. Ljudi pitaju zašto ne radite kao mehanizmi, oni su brži. Kod njih stotine ljudi rade na zaštite trgovine. Mi ih nemamo. Hanofer, postoji niz glasina o tome. Predsjednik Obama će posjetiti Hanover. Imat ćemo, i mi ćemo biti pred prisutni, naš predsjednik odbora, mnogi drugi povjerenici, dakle i nekakvu malu večeru će e, kancelarka Merkel organizirati. Očekujem da će sigurnost biti glavna tema, ali dotaknut ćemo se TTIP-a. Rezultati još ne znam. Svakako napredujemo u TTIP-u, praktički se svaki tjedan sastajemo, čujemo se preko telefona, no još je mnogo toga pred nama. Amerikanci i mi smo jasno rekli da ne možemo imati TTIP light, nekakvu skraćenu laku verziju, jer mandat država članica je toliko detaljan da, da samo srežemo nekoliko carina, to bi to bismo mogli, no baš ne bi bilo bio neki rezultat za sav ovaj trud koji je uložen. Moramo poraditi na uslugama, javnoj nabavi, geografskim oznakama i svim drugim stvarima. Dobro smo napredovali e, po regulatornim pitanjima i ne znam hoće li sada neka izjava se od njih čuti o važnosti TTIP-a, ali vidjet ćemo oko vikenda. Mm, gospodin Šolc, e, da, radimo na fair trade i fair trade programima, praksama i razrađivanju europskih parametara kako to provesti i isto tako radimo na praktičnom provođenju prijedloga koje smo čuli od vas, gospodina Martina i drugih, e, vezano uz nagradu za različite lokalne inicijative fair trade-a. VTO, trgovinska organizacija, provode se intenzivne rasprave o tome kako dalje. Mislim da do jeseni moramo dobiti neku skicu toga što želimo postići u c 11 e dakle sljedeće ministarske konferencije 2017. u prosincu. Tako da ukoliko Europa i prijatelji Svjetske trgovinske organizacije žele raditi na tome, a njih je mnogo, moramo početi raditi na jednom realnom, no ambicioznom programu. I na tome se radi interno, unutar Europske unije, neprestano raspravljamo, kao što sam rekla, i s državama članicama i unutar dijaloga sa građanskim društvom. U utorak ću sudjelovati na takvom događaju jednom. Imat ćemo niz prilika raspravljati o tome i na sastanku G20 u Šanghaju i OECD sastanku u Parizu u Lipnju, gdje će se zapravo e, svugdje dotaknuti budućnosti VTO-a. Stav parlamenta je tu da kako više nego dobrodošao. Što se tiče izgubljenih carina, nenaplaćenih, to je važno pitanje. Države članice odgovorne su za provedbu carina neki od njih imaju više posla pred sobom nego drugi. Kako bi se poštivali standardi Europske unije u svim lukama i vaću komentar svako preslijediti kolegama zaduženim za carine kako bismo vidjeli što se još to može učiniti. Što se tiče Eh, gubitka prihoda od carina, tu će doći do automatske kompenzacije kroz, kroz doprinose od eh, nacionalnog dohodka eh, europskom proračunu. Također imamo i sporazum, radimo na sporazumu o investicijama između Europske unije i Kine kako bismo pokušali stvoriti poštenije uvjete za sve i kako bismo i mi mogli imati veću transparentnost u našim investicijskim odnosima s Kinom. Zastupnice Kirton Darling, da, načula sam nešto o referendumu u Velikoj Britaniji. Komisija se ne može uplitati, no mislim da neki od komentara koje ste rekli, da ih mogu svakako potvrditi, e, europska trgovinska politika, kao što sam rekla, formulira se u komisiji nakon znatnog i inputa parlamenta i država članica i niti jedan trgovinski pregovor se ne ispregovara bez jednoglasnog mandata država članica te podrške Europskog parlamenta. Kao što znate, svaki korak u svakom pregovoru provjeravamo s vama prije i poslije, kao i s državama članicama, tako da postoji to neprestano nadziranje. Vi imate posebne radne skupine za neke pregovore, imate i ovaj odbor. I dakle, unutar Trade for All programa pokušavamo doći do jednake razine e, transparentnosti pregovora kavi za TTIP na svim drugim pregovorima, objavljivanjem prijedloga, pozdinskih dokumenata, e, svega kako bi javnost van ovog mihurića briselskog mogla sve pratiti. Mnogi su spomenuli glasine, obećala sam u ovom domu da Ukoliko dođe do slaganja država članica oko trgovinskog sporazuma, on se neće provizorno primjenjivati prije glasanja Europskog parlamenta. To sam rekla na svom saslušanju, to stoji i danas. TTIP, CETA, koje god glasine čuli, ništa neće biti provizorno primijenjeno prije glasanja parlamenta. Zatim smo imali rasprave o mišovitim ugovorima. To je zasebno pitanje, no su zakonodavac, su države članice i Europski parlament i to će tako i ostati. Ispričavam se, da li biste mogli komentirati odluci o odlukama unutar samih država članica kod mješovitih ugovora, jer ukoliko se ugovor već privremeno primjenjuje, tada bi vrlo tada se to može tako nastaviti e, neograničeno. To je rekao e, predstavnik Europske komisije kada smo govorili o privremenom e, primjenjivanju sporazuma s Ukrajinom. Kao što znate, moja je zemlja glasala protiv tog sporazuma. Dakle, ne želimo se zateći ponovno u takvom limbu. ukoliko je, da li je sporazum mješovite naravi ili nije, komisija daje prijedlog, države članice odlučuju i uvijek odlučuju da se radi o mješovitom ugovoru. zbog toga mislim da i što se komisije vijeća i drugih tiče, bilo bi koristi kad bi nam sud mogao dati neke smjernice oko toga. Lisabonski ugovor je bio e, jedan korak prema naprijed kako bismo se pobrinuli da Europska unija u ime država članica i svojih izabranih predstavnika može sklapati trgovinske sporazume. Slažemo li se mi sa time ili ne? Tako piše tumačenje toga je pomalo nejasno i tu se nadam da ćemo od suda dobiti neku, neke smjernice. Što se nizozemskog referenduma tiče radila se o cijelom sporazumu o pridruživanju, e, u što gospodin Šut e, sporazum o vizama i liberalizaciji viznog režima nema nikakve veze. On je van sporazuma o pridruživanju. Dakle, tu još uvijek čekamo nizozemsku vladu da nam da neke naznake toga kako oni tumače ovo i kako žele e, da mi postupamo a prije toga nećemo moći znati. Sigurno sam da što god sud rekao o mješovitim ugovorima morat ćemo eh, raspraviti o tome i vidjeti kako dalje u budućnosti. I ukoliko će svaki trgovinski sporazum eh, biti podložen referendumima, nacionalnim ili lokalnima, zateći ćemo se u nezgodnoj situaciji. Dakle, tu raspravu moramo provesti eh, jer u takvom slučaju ćemo malo moći, a i zabrani predstavnici u vladama i vi ste također predstavnici naroda. Tako da ne želimo tu određivati razine prioritete demokracije. Mercosur i Brazil postoje tu turbulencije u Brazilu. Trenutno predsjedanje Mercosura drži Urugvaj i oni će i dalje baviti se e, trgovinskim pitanjima kada predsjedanje preuzme Venezuela, jer oni nisu sastavni dio Mercosura. Mi se sad bavimo sa Uruguayem, sa njima surađujemo, koji predstavlja druge zemlje, oni su nam trenutni partner. I dali su nam jasan signal da je Brazil ovome posvećen, dok ne suprotno, moramo im vjerovati. Svjesna sam roka za Ekvador, Gospodin Fisas je to spomenuo, komisija je odradila svoje, nadamo se da ćete vi i vijeće također biti brzi kako ne bi došlo do kašnjenja. Time vas također molim, potičem, e, odnosno tražimo to od vijeća. Postoje pripreme za modernizaciju sporazuma s Čileom. Mislim da ove godine e, na tome moramo raditi i dovršiti. E, vjerojatno za dovršenje govorimo o sljedećoj godini. Provedba moramo na tome raditi. Imali smo nekoliko pitanja o tome. Moramo zajednički raditi. Pojedine države članice mogu pripomoći E, razne glavne uprave u komisiji također rade s tim, radimo s našim predstavništvima, sa podosta informacija iz država članica, građanskog društva, industrija, samih zemalja, kako bismo mogli prikupiti informacije potrebne za e, nadzor, za provedbu implementacije, dakle cijela komisija je to uključena i već e, radimo na jednoj pametnijoj strategiji za to. Zastupnice Moska, zeleni proizvodi, nažalost, to je malo zaglavilo. Kina je imala određene probleme koje nismo uspjeli riješiti s njima. Iskoristit ćemo sastanak OECD-a krajem e, svibnja u i pokušati to riješiti na ministarskom sastanku. van tog rasprave su dosta dobro napredovali i sjajna politika koja pokazuje koliko trgovinska politika može doprinijeti ciljevima iz COP21. Dakle, to je također novi način olakšavanja trgovine zelenim proizvodima što će pripomoći i održivom razvoju. Dotakli sam se Ekvadora, Meksika, Merkosura. Kina i neki vremenski okvir, kao što sam rekla, e, dobili smo cijeli niz reakcija nakon javnih konzultacija, to moramo procijeniti sve. Ponovno jasno je da se ne radi o tržišnom gospodarstvu kada govorimo o Kini, već o odredbama u aneksu protokola koji sada ističe. Dakle, ili ne, nećemo ništa učiniti, ili ćemo to usvojiti jednostavno, ili ćemo Kinu maknuti sa popisa zemalja koja se smatraju tržišno gospodarstvo, odnosno uvrstiti ju, što će promijeniti način na koji se e, proračunava e, statistike vezano uz dumping. Dakle, za budućnost e, u takvom slučaju možemo snažne trgovinske e, instrumente zaštite uvesti i to je nešto čime se trenutno bavimo. Još nismo e, sve odradili, dakle čekamo rezultate tih javnih konzultacija, tako da ne mogu dati okvir. No ukoliko Očekujemo prijedlog komisije. Znamo da će su zakonodavcima trebati za sve vrijeme, tako da i sa vašim predsjednikom i tanjištvom moramo raspraviti to kada se malo više približimo i kada dođe do odluke unutar kolegija. Zato vam ne mogu dati točan datum. Ukrajinu sam spomenula. Mm, gospođa Jangenus. Dakle, nije Euro, SAD ne mora promijeniti zakone e, vezno s status tržišnog gospodarstva Kine. Samo Europa ima popis takvih zemalja, tako da s njihove strane nije nužan zakonski prijedlog, zakonodavni prijedlog, već oni mogu promijeniti jednostavno način na koji to obračunavaju za čas. Ne moraju niti to pred kongres iznijeti, tako da su slobodniji u svom pristupu i naravno, i mi raspravljamo s Amerikancima i mnogim drugim partnerima to pitanje, ali oni ni na koji način nisu e, zaprijetili obustavom pregovora oko TTIP-a ukoliko mi nešto učinimo ili ne učinimo. I referenduma sam se također dotakla. E, Znači, konvencija o kojoj ste govorili samo Poljska nije e, potpisala, a oni u tom smislu govore o razlozima e, držav, znači nacionalne e, nadležnosti i nama je žao zbog toga. Da, i spomenuli ste mnogo od ovih e, vrlo osjetljivih stvari kojima se bavimo u TTIP-u. Geografske oznake su veliki prioritet i također nadate da želimo imati jednake ambicije kao i kod CETE. Amerikanci imaju drugačije tradicije ovdje i s njihovog e, gledišta to izgleda možda drugačije. Dobro, nije lagana rasprava, ne e, ali mislim da ćemo moći naći rješenje za to. Znadete koliko je važnost za Italiju i drugdje. I znadete da neke od proizvoda u poljoprivrednom sektoru svakako jesu osjetljivo pitanje i upravo zato e, to pažljivo uzimamo u obzir u raspravama sa zemljama članicama, ali Istina je također da postoje velike mogućnosti da se otvore nove, nova tržišta za poljoprivredne proizvode u Mercosuru, na primjer u području e, tržišta mlijeka ili mliječnih proizvoda ili e, posebice e, u pitanju carina zbog e, ovog golemog europskog tržišta ovih proizvoda. Gospodine Morel, mislim da sam inicijalno odgovorila na vaše pitanje. Mi smo u svakom slučaju e, zbilja pokušali promijeniti našu metodu. Postoji cijeli niz glasina, ali cijeli niz takvih glasina je lažna. Kad govorimo o prijedlogu Merkosura i Govedine, mi smo uskladili taj prijedlog u odnosu na 2014. godinu, no ne možemo e, zbilja e, početi s onim što smo e, obećali 2004. godine. Moramo u tom smislu biti razumni, ali imamo cijeli niz drugih mogućnosti za našu mesnu industriju, no isto tako i poljoprivrednu industriju u cijelosti. E, otišao je gospodin tako ali što se tiče TISA i ttp a i preklapanja, Mislim, naravno da je to jedna stvar koju naravno treba još e, e, nekako e, uspjeti izbalansirati. Naravno da se radi o divergentnim zemljama u toj skupini i mislim da u TTIP po pitanju usluga možemo ići ipak dalje nego kod TISA zbog te raznolikosti. A mislim, predsjedniče, da sam više manje obuhvatila sva pitanja ali ako nisam, evo, možda sam propustila, evo, hvala još jednom na tome. E, hvala, u pravom trenutku i na vrijeme, hvala i mislim da ćemo biti u kontaktu i prikupit ćemo sve što imate za reći, da dati predlog e, odgovarajući prijedlog e, odboru predsjednika. Evo, dakle, Vidimo se uskoro u Hanoveru.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 Dakle, protokol e, o e, duhanu. Imamo samo jedno glasanje, ali prije glasanja još testiramo sustav da vidimo imamo li svi kartice i rade li i jesu imaju li e, svi dovoljno ljudi. Dobro, probno glasamo.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 izvješću gospodina Zeinfelda. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Mit e, usvojeno velikom većinom. E, čestitam izvjestitelju. Točka 16. dnevnog reda gdje također imamo samo jedno glasanje. A to je pitanje pristupanja Hrvatske, sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Auch mit e, Usvojeno velikom većinom. Čest Čestitam gospodinu Fisesu. Točka 17. Ocjena Fonda za prilagodbu globalizaciji. Znači, prvo imamo amandman 1, kompromisni amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3, tko je za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. 14 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijena, ali provjeravamo. E, za 23 elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 25. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo još jednom. 25. Otvaram glasanje elektronički. Zatvaram. Odbija se. 27. amandman e, u, u tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Drugi dio za 27 elektronički otvaram, zatvaram. Usvaja se. Treći dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 28, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeravamo. Amandman 29. Elektronički otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se usmeni amandman 1. Ima li netko protiv? Nema ništa. Dobro, možemo glasati. Tko je za usmeni amandman? Protiv usmenog amandmana? Suzdržani? Provjeravamo elektronički. E, usmeni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I konačno završno glasanje o cijelom tekstu elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 31 za, dakle usvaja se čestitam izvjestitelju. Točka 18. E, to je E, konačni zaključak jednog e, dugotrajnog e, pregovaračkog postupka sa puno putova koje smo prošli, ali eto sad se glasa, glasa se elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sa 33 za, dakle usvaja se Čestitam i zahvaljujem i time smo završili za danas glasanje. Zahvaljujem dakle. Točka 19. Pitanje trgovine proizvodima informacijske tehnologije u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Evo kratko smo spomenuli to i u raspravi s e, povjerenicom. Kolege i kolegice, znam da ne želite sudjelovati na svim sjednicama, ali kada već odlazite, dajte bar tiho. So. So, <clears throat> ITA-Abkommen werden wir jetzt... Dakle, sporazum Dakle, imamo i gosta za ovo pitanje. Gospođu Anku Lizu Šild, višak e, savjetnika za politike trgovine i ekonomske politike Siemens, iz Siemensa AG pa vas pozivam da mi se pridružite i dajem, da vam dadem riječ gdje ste, aha, evo dajem vam riječ, <laughs> izvolite. Zahvaljujem predsjedniče i dobar dan svima. Ja sam Anka Schilt, ja radim za Siemens ovdje u Briselu u Uredu za vladne poslove i par riječi o, informa o sporazumu o informacijskim tehnologijama. Dakle, jučer sam došla iz Ženeve, e, Dakle, još sam uvijek u onom što sam radila jučer, znači okolišna roba, okolišno prihvatljive robe. E, Siemens je velika inženjerska poduzeće, 350 e, tisuća zaposlenika diljem svijeta, od čega 2000 u Europskoj uniji. 200 tisuća u Europskoj uniji, radimo svašta, turbine, za medicinske uređaje, automatizaciju i tako dalje. U ovom trenutku Siemens je sve važno, važno su sva pitanja koja se tiču digitalizacije. Mi smo tvrtka koja zapošljava 18.000 softverskih inženjera, e, više nego od klasičnih IT tvrtke. Digitalizacija je ova crna linija koja se provlači kroz cijelo naše poslovanje. Tako da, na primjer, možemo evo, misliti na našu plinsku turbinu Siemensovu koja je, ima tisuće senzora koje nam omogućuju praćenje plinskih turbina i e, omogućuju savjetovanje operaterima plinskih turbina kako da na najbolji način koriste svoje pogone i instalirane plinske turbine u svojim pogonima. Dakle, tvrtke kao Siemens e, koje e, postoje diljem svijeta, trgovina je ključna stvar i upravo zato vam želim reći tri razloga zašto mislimo da sporazum o informacijskim tehnologijama je dobra stvar. Kao prvo, radi se o sporazuma koji će otvoriti nova tržišta i dati pristup novim tržištima. I mislim da je to jedan eh, važan eh, Eh, element ITA sporazuma, znači udaljuje se od bilateralnih sporazuma, iako tvrtke to pozdravljaju, to je ponekad eh, veliki izazov da se time izađe na kraj zbog kompleksnosti eh, i broja sporazuma o slobodnoj trgovini koji postoje na, toj razini. Dakle, dakle nama to dakle, omogućuje pristup tržištu, nama recimo konkretno i smanjenje recimo carina na robu medicinsku robu i zdravstvenu robu Kini je recimo nešto dobro, zatim liberalizacija ovaj, ovom e, pluralnom formatu je nešto dobro, a druga stvar je da to je osim toga i e, nešto što jača svjetsku trgovinsku organizaciju na jedan sustavan način. Bila sam u prosincu na aerobiju i na preskonferenciji koja je držana nakon za sklapanje sporazuma kada je najavljen sporazum i tu se zaista može osjetiti da je to rezultat kakav svjetska trgovinska organizacija treba kako bi stvorila jednu pozitivnu atmosferu i pokazala da svjetska trgovinska organizacija može igrati središnju ulogu ne samo u rješavanju sporova što čini svakako jako dobro, nego i u uspostavljanju propisa i liberalizacije trgovine. Dakle, upravo iz tog razloga mislim da je ovaj sporazum posebno važan te na kraju zadnji razlog zašto e, bih naglasila važnost e, sporazuma je e, kapacitet omogućavanja digitalizacije. Naime, već sam spomenula da za Siemens, ali i mnoge druge europske zemlje, tvrtke digitalizacija je ključna za konkurentnost. Evo, možda vam mogu dati jedan primjer. Jedna od stvari koje omogućujemo našim klijentima da učine je da naprave digitalni blizanca svoje e, proizvodnog pogona. Ako u budućnosti ćete recimo E, mijenjati e, nešto na svojem pogonu, to onda u stvarnom životu morate zaustaviti pogon i tako dalje isprobati, a mi omogućavamo našim klijentima da imaju e, digitalnu, recimo blizanca u digitalnom obliku njihovog proizvodnog pogona, pa sve promjene možete implementirati u digitalnom obliku i vidjeti što radite odmah unaprijed. I mislim da je i ta omogućavatelj takve digitalizacije jer omogućuje promicanje recimo se u području senzora. Recimo to je nešto što sam spomenula za plinske turbine. Recimo mi senzore koristimo za mnoge naše proizvode kako bi dali bolje informacije o funkcioniranju plinske turbine, učinkovitosti i to onda koriste naši klijenti. Dakle, evo, htjela bih reći da ITA omogući novi pristup tržištu, sustavno jače svjetsku trgovinsku organizaciju i omogućuje digitalizaciju. Znači, mislim da je to doista dobar sporazum i zahvaljujem i predsjedniku koji je bio u Nairobiju sa izaslanstvom eh, zastupnika parlamenta. Nažalost, iz drugih regija nije bilo puno zastupnika iz parlamenta, ali Europski parlament dao je dobar primjer i pokazao parlamentarnu dimenziju svjetske trgovinske organizacije. Evo želim zaključiti evo ovime i poželiti vam naravno dobru raspravu i e, uspjeh u daljnjoj raspravi. Hvala, znamo sada kontekst e, sporazuma o ITU. Znamo također i prednosti toga. Predstavnik Siemensa nam je to posebno naglasio. Mislim da postoji jasna potreba i volja, no također postoje i neka ograničenja što se tiče vremenskog okvira. Moramo imati ratifikaciju do 1.7. Ako to ne napravimo, onda ćemo se suočiti s nekim dosta ozbiljnim problemima. Ja o tome sada govorim jer, e, nažalost, e, izvjestiteljica gospođa Kisthold e, nije prisutna danas zbog tužnog događaja u obitelji. Dan Kaspari bi trebalo, trebao zamijeniti i prije pet minuta on je bio tu. Evo, Vidim da se vraća natrag. Mogu mu sada odmah dati riječ. Dragi kolege, e, želim vam e, znači e, preniti znači najbolje želje kolegice koja danas nije mogla biti s nama. Radi se znači o, o sporazumu o znači proširenju proizvod, e, informacijski tehnologije, proizvodima informacijske tehnologije, to je izuzetno važno za multilateralni sustav trgovine, ali isto tako time se može smanjiti troškove za proizvođače i potrošače. Prvi takav sporazum je bio znači usvojen 1996. godine, a sada imamo e, eh, 82 sudionika, imamo cijeli niz eh, znači proizvoda koji su uključeni u to elektroničnih proizvoda. Sporazum je trebao biti proširen znači za nove proizvode, a kako E, bi se to dogodilo, e, znači cijeli proces je počeo e, dvije, znači 2012. godine i znači 54 sudionika bilo uključeno u pregovore. Prošle godine taj sporazum bio zaključen i u Nairobiju je bio potvrđen u okviru formalne deklaracije. Imamo znači finalne kompromise, isto tako po popis različitih e, proizvoda, znači poluvodiča, proizvoda što je vezano uz telekomunikacije, satelite i tako dalje. E, pretpostavlja se da će 1 trilijun eura vrijediti znači trgovina tim novim e, proizvoda proizvodima, znači imamo do sedam godina mogućnost odobravanja takvih proizvoda i imamo također i mogućnost isključenja za neke osjetljive e, znači osjetljive proizvode. Imamo također i e, povećanje, veliko povećanje samog prihoda koje se očekuje, posebno što se tiče smanjenja carina. To treba poticati također inovaciju i e, izvestitelj u tom smislu e, želi e, reći parlamentu, znači potaknuti parlament da glazuje protiv. E, što se tiče VTO-a, članica VTO-a, znači oni će svi imati neke, neke izuzeća od carina, kada trguju prema Europskoj uniji. I ono što je izuzetno važno je da bi bilo dobro da što više članica VTO-a se pridluži ovom sporazumu. Sada ću dati riječ e, e, povjerenici u sjeni, gospođa Foska. Hvala, želim podcrtati važnost ovog e, sporazuma. Drago mi je da smo se uspjeli e, vrlo brzo dogovoriti oko toga, budući da tehnologija vrlo brzo napreduje. Bilo je vrijeme da to e, napravimo, no zapravo mi je žao što tome toliko malo govorimo, jer možemo imati velike koristi od tog sporazuma i za europsku industriju i za potrošače. Također se nadam da ćemo uspjeti se pridržavati rokova kako bi taj sporazum e, mogao biti vrlo brzo proveden. Nekoliko primjedbi vezano uz to. Ja sam e, također podcrtala E, znači činjenicu da je dobro da je ovaj sporazum e, potpisan u okviru e, konteksta VTO-a. To je ono što smo mi željeli. On, I da oni koji sporazum nisu još uvijek potpisali da to mogu napraviti u budućnosti. To će omogućiti sve veći broj korisnika koji bi znači imao koristi od rezultata ovog sporazuma. Nadamo se da nećemo čekati opet toliko dugo za ponovno ažuriranje ovog sporazuma. E, ona se predviđa za 2018. godinu i možda bi smo u tom smislu mogli postići usvajanje e, sustavnog ažuriranja, znači jednog sustava e, redovitog ažuriranja ovog ugovora. E, možemo reći da trgovinski sporazum jednostavno ne mogu biti važeći tijekom tako dugog perioda bez ažuriranja. Kad e, govorimo o e, kidanju bezcarinskih, necarinskih prepretka. To je nešto što čime se u svakom slučaju moramo pozabaviti i moramo ih ukloniti. I nadamo se da ćemo 2018. godine e, ponovo razgovarati o toj suštinskoj, suštinskom pitanju e, ukidanja bezcarinskih prepreka. Izvolite. Sljedeći e, znači govornik smatramo da je ovaj sporazum izuzetno važan e, i da je dobro da što je postignut na multilateralnoj razini. Svijet se mijenja i moramo imati konkurentnost e, i prednosti što se tiče konkurentnosti u svijetu. I što se tiče naših e, vrijednosti i normi, to je izuzetno važno. Ono što je važno također da brzo krenemo naprijed Imali smo znači diskusiju vezano uz e, informatičku opremu u okviru odbora za trgovinu. Trebamo također e, imati E, znači analizu svih e, trgovinskih sporazuma, se i drugih sporazuma na koji način možemo osigurati da ojačamo temeljne vrijednosti koje e, Europa promiče i da se to odražava u trgovini, a naravno da se ne dovede u pitanje slobodno cirkuliranje informacija. Kad govorimo o lokalizaciji podataka, Eh, ili nekih drugih mjera. To može u svakom slučaju biti izazovno, trebamo vidjeti na koji način se ta pravila i standardi mogu i osmisliti i usvojiti. U svakom slučaju tehnologija igra vrlo važnu ulogu u trgovini, drago mi je što možemo nastaviti sa diskusijom u parlamentu kako bismo odigrali svoju ključnu ulogu. Hvala, gospodin Buhner, izvolite. Evo, htio sam se priključiti ovim pitanjima. Još jedna stvar koja mi je upala oko kod e, čitanja ovog sporazuma je da po mom mišljenju e, sadašnjim e, proširenjem je sustavno možda izgubljena određenu mjeru sistematika. Naime, moramo razmisliti kako ćemo sada otvoriti neke temelje. Mislim, sada je danas i E, frižderima veze sa IT-om i tako dalje. Druge stvari nisu ovdje, ali mislim da e, nam je potrebna jedna veća sustavnost e, u cijelom ovom području, pogledati koji sporazumi nedostaju, i gdje se može što ubaciti. A druga stvar, nešto samo načelno. Vidimo jednu e, monopolizaciju e, tržišta informativne tehnologije u mnogim područjima. Naime, kod nekih stvari imamo samo diljem svijeta samo još jednog ili dva proizvođača i upravo ta pitanja e, moramo razmatrati neovisno o ovim sporazumima, ali svakako i sporazumi će biti pod velikim utjecajem toga. Dakle, još jednom, kako izaći u susret s ovom rastućom tendencijom monopolizacije?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 To je izuzetno važno, znači na europskoj razini to predstavlja 10% trgovinskih e, razmjena, to je velik broj i pozdravljamo što je e, ovaj sporazum sada ažuriran i želimo da on bude redovito ažuriran u budućnosti. Nadamo se također da će i druge države biti ohrabrene i poticane te da će pristupiti ovom sporazumu. Ima e, jedno pitanje vezano što je gospođa Kistohod napisala u jednoj uvodnoj izjavi. E, govori se o e, znači smanjenju E, monopolizacije a i povećanju konkurentnosti, a gospodin Buhner je sada rekao da zapravo monopol je na neki način nešto što je u porastu. Postavljamo si pitanje e, kakve su zapravo nekakve uz e, posljedice potrošačima je izuzetno potrebna konkurentnost eh, kad vidimo pregovore u okviru TTIP-a i ostalih eh, trgovinskih sporazuma, onda ponekad eh, vidim da zapravo su naši kolege imaju cijeli niz dvojbi vezano uz te sporazume. Ako ne krenemo, onda ćemo jednostavno biti na kraju reda i e, stavit biti ćemo stavljeni u drugi plan. Ako se ne na neki način ne izlažemo rizicima, onda ćemo biti u situaciji da živimo u e, državi e, koja stagnira. Gospođa Le Pen, izvolite. Da, mnoge zemlje koje nisu ušle u Europsku uniju jednostavno ne stagniraju na isti način. Ja sam predstavnik e, svojeg kluba ovdje i e, zapravo mi je užasno čudno da predstavnica velike multinacionalne kompanije brani svoje interese u okviru ove rasprave o trgovinskim sporazumi. E, ovdje se radi znači o proizvodima informacijske tehnologije, naravno time se želi uvelike povećati razmjena i vi to itekako želite, ali E, stanovništvo to ne prati uvijek. E, takvi ugovori su manje vidljivi kao TTIP ili na primjer sporazum e, s Kinom, ali mi smatramo da su oni itekako štetni i mi ćemo to usporediti sa sporazumom o okolišnim proizvodima koji je koji se pregovara između Europske unije od 28 država članica i 16 drugih država. I možemo reći da dobivamo zapravo u tom smislu rezultate koji su različiti od onih koji želimo postići i možemo reći da ćemo kad e, u potpunosti smanjimo carine da će tržišta biti preplavljena stranim proizvodima i u tom smislu ćete u potpunosti ubiti i naše unutarnje tržište i pro, e, industriju e, što se tiče ekoloških proizvoda E, možemo reći da se to dogodilo znači sa Kinom koji su e, profitirali od vaše naivnosti i u tom smislu to su dobili dobar dio udija u našem e, tržištu. Bojim se da će buđenje biti vrlo teško, no na svu sreću stanovništvo gleda sa velikim strahom ovo što ste vi uspjeli konstruirati. Zbog toga vjerojatno žele pobjeći iz e, europskog e, košmara i noćne more i to na svakom referendumu. Hvala. Gospodin Boreli, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Mislim eh, da nema posebnih prigovora na ovaj tip predmeta, no imamo nekoliko pitanja vezano uz određene kategorije roba koji su uključeni u ovo smanjenje eh, stopa carina. Mislim posebno na robe koje mogu imati dvostruku e, upotrebu satelite, znači e, razni kompasi i e, isto tako aparati koji su vezani uz medicinske proizvode, također za navigaciju i tako dalje, te također proizvodi u okviru veterinarske industrije. Naravno, to je pozitivno smanjenje carina, no to e, ne smije sa sobom povući također smanjenje e, normi i standarda, jer to bi značilo isto tako negativan utjecaj na same potrošače. Trebamo biti vrlo čvrsti što se tiče standarda i e, trebamo paziti da u tom smislu Europska unija ne smanji svoje standarde i svoje kriterije. Sljedeći govornik. Da. Sada, e, znači, osoba koja je vodila pregovore u okviru Europske unije. Hvala. Ja sam... E, ja sam e, u svakom slučaju napisao popis koristi ovog e, sporazuma, no mnogi zastupnici su to e, već rekli. Ja ću spomenuti samo ono što nije spomenuto što se tiče sami koristi od ovog e, sporazuma. Znači, možemo reći da što se tiče izvoza, on je puno veći od uvoza. To nije možda naj važni dio sporazuma, ali za merkantiliste to može biti od e, velikog značaja i utjehe. Imamo znači cijeli niz osjetljivih e, proizvoda u sektorima e, koji rastu, koji su uključeni. Imamo znači određene čipove sa multikomponentima, to je isto tako mašinerija za proizvodnju poluvodiča, te također pokrivamo cijeli niz medicinskih proizvoda proizvoda. Također e, video igrice, mašinerija za proizvodnju video igrica, sve je to što je vrlo kompetitivno i e, imamo znači mogućnost u smislu povećanja izvoza što se tiče tih proizvoda. Imamo također i dijelove i komponente na ovoj listi koji se koriste u proizvodnji drugih proizvoda i e, smanjenjem e, carina što se tiče proizvoda Europska unija će postati još konkurentnija. To je nešto što je dio samog sporazuma i vidjet ćete da je to izuzetno važno i da će to imati učinak da će dovesti do konkurentnije industrije do više uvoza, a time i do stvaranja radnih mjesta. Kao što smo rekli, bili smo uspješni u isključavanju, e, isključivanju nekih osjetljivih proizvoda za Europsku uniju kako bi se industrija mogla adaptirati ukidanju carina. Ono što ćemo dobiti od ovog sporazuma mm, je prije svega dolazi iz Kine oni imaju puno više e, carinske stope za uvoz proizvoda iz Europske unije nego što je to e, e, slučaj u suprotnome. Isto tako, ono što je izuzetno važno je da imamo certifikate, a također ćemo imati i olakšavanje cijelih procedura što se tiče samog uvoza. Imamo cijeli niz točaka e, koje su spomenuli zastupnici, posebno što se tiče NTB-a. Sada su pregovori što se tiče carina završeni. Imamo cijeli niz e, nove znači novih elemenata i interes za NTB-ove puno veći nego prije. Mi smo se upravo vratili iz Geneve i imali smo cijeli niz sastanaka u tom smislu. Izuzetno je važno da druge države također pristupe ovom sporazumu. Imamo neke dobre vijesti, cijeli niz manjih država su odlučili da, se, da će se pridružiti sporazumu kao na primjer e, Moldova, Gruzija, Malkao, no isto tako i druge malo veće države kao e, Meksiko. To je najveća država koja je još uvijek e, izvan ovog sporazuma. Mogu reći da su vijesti dobre i da ćemo nastaviti s radom na ovome. A sada e, je znači sporazum originalno narastao od 28 članica do 82 članica što se 82 e, članice što se tiče rokova oni su vrlo kratki no mislim da još uvijek ih se možemo e, pridržavati. 11.4. je vijeće usvojilo komisijin prijedlog, nakon toga to ide na odobrenje u parlament, nakon toga ako je to odobreno će vijeće usvojiti e, e, svoju odluku i nakon toga možemo implementirati ovaj sporazum E, mi ako ne budemo se suočili s nekim neočekivanim e, poteškoćama, nadamo se da ćemo se moći pridržavati rokova te da ćemo završiti posao na vrijeme i da je to još uvijek moguće. U svakom slučaju smo vam zahvalni na vašoj podršci i pomoći u ostvarivanju ovog cilja. Niste odgovorili na pitanje kolege vezano uz rob dvojne namjene. Želite li nešto dodati o tome? Mislim da postoji niz robe koje imaju nekakvu dvojnu namjenu koja se može u vojne svrhe upotrebiti i postoje posebne grupacije takve robe i mislim da micanje i promjena tarijskih stopa tu neće puno promijeniti. Više se radi o uvoznim dozvolama i sprečavanju e, izvoza u pogrešne zemlje. Carinske stope neće imati znatan utjecaj na to. Hvala. hvala, no moramo računalnu opremu e, i IT sektor uključiti i unutar zakonodavstva odvojene namjene, to mislim da je ključni element i e, raspravili smo već o tome. Tako da ćemo nakon ljetnog raspusta dobiti prijedlog od strane komisije. Ukoliko nema daljih komentara izvjestitelja, Vremenski kvir je prilično gust, rok za podnošenje amandmana 25. travnja, glasanje na odboru 24. svibnja i možemo usvojiti e, na plenarnoj e, prvoj u lipnju. Tako ćemo biti u skladu e, i spremni za provođenje 1. srpnja. Hvala vam, preći ćemo onda na 11. točku. Ako se sjećate, odgodili smo ju. The, the, um, die Vision der technischen Radi se o jedinstvenim tehničkim propisima za vozila na kotačima opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni ili upotrebljeni na vozilima na kotačima. Nije najuzbudljivija tema, no ukoliko detaljnije uđemo u stvar, radi se o nečem iznimno kontroverznom u kontekstu TTIP-a i regulatorne suradnje. Zbog toga mislim da valja razmotriti detaljnije ovo kako bismo odredili koja su načela i raspravili modele regulatorne suradnje ove vrste. Isto tako koje je njegovo mjesto u bilateralnim sporazumima. grupacija u Ženevi koja je odgovorna za provedbu e, od 58. postoji i zakonodavstvo na kojem se temelji revidirano je dva puta, a sada govorimo o trećoj reviziji. Ona će još unaprijediti, osnažiti suradnju i dati nam e, usklađene homologacije za motorna vozila. izračun je došao sa dvije trećine na četiri petine kako bi došlo do veće e, dosljednosti u donošenju odluka i kako bi se u obzir uzela e, manjinska mišljenja. Svrha je ostvariti međunarodne standarde po razmjerno niskim cijenama To je dobra zamisao, pa se postavlja pitanje kako to bolje uklopiti u bilateralne sporazume. Po meni, SAD i Europska unija mogli bi biti aktivniji unutar UNCA u Ženevi što bi olakšalo eh, bavljenje pitanjima automobilske industrije i uštedilo nam mnogo muke. Možda nam komisija može objasniti vezu između UNCE-a i bilateralnih trgovinskih sporazuma. Mislim da imamo zamjenika odjela koji o tome nešto može reći. Izvolite. Mm, Dobro jutro, hvala vam. Ja sam jedan od e, službenika, s obzirom da naša zamjenica voditelja odjela nije mogla doći. E, zahvaljujem dakle svima na radu na nacrtu ove preporuke koji pozdravljamo, također zahvaljujem na tome što ste mi dali priliku izložiti na vam naše stanove o međunarodnoj regulatornoj suradnji. Prije svega ću naglasiti važnost regulatorne suradnje, općenito govoreći, no ne konkretno za automobilski sektor kao sredstvo poboljšavanja rasta radnih mjesta, ali i poboljšanje zaštite okoliša zdravlja. Nadalje, prikazat ću vam okvire unutar kojima e, EU unija radi na regulatornoj suradnji s trećim zemljama i usredotočiti se na treći forum UN za harmonizaciju e, cestovnih vozila kao model za međunarodnu regulatornu suradnju. I za kraj ću nešto reći o trećoj reviziji sporazuma iz 58. koje je tema nacrta ove odluke vijeća. Zbog čega je međunarodna regulatorna suradnja ključna za konkurentnost europske industrije, konkretno automobilskog sektora? Postojeće razlike u regulatornim zahtjevima i dupliciranje procesa certificiranja i testiranja u pojedinim zemljama i regijama često dovode do netarinskih prepreka trgovini. To dovodi do toga da poduzeća troše novce na neučinkovite procese certifikacije drugoga što ne dovodi do nijakvih prednosti za sigurnost ili zaštitu okoliša, već samo za zaštitu domaćeg tržišta. Ta sredstva bi bolje bilo iskoristiti za razvoj i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Zajednički sporazumi oko regulative sa drugim tržištima nude niže troškove za poštivanja e, sve sukladnosti, smanjenje tehničkih prepreka i drugo. Zbog toga međunarodna regulatorna suradnja jest toliko važna. To je slučaj osobito u automobilskom sektoru. Kao što je spomenuto u nacrtu preporuke, europski automobilski sektor je jedan od stupova gospodarstva Europe što se tiče BDP-a, jer istraživanje razvoja i kvalitetnih radnih mjesta. Zapravo je to najveći sektor za koji privatno ulaže u istraživanje i razvoj. Automobilska industrija istodobno je globalna industrija. Industrija je snažno utemeljena globalnim vrijednostnim lancima i lanac automobilskih proizvoda sve više raste. Europska unija je sada e, zrelo tržište, a strane regije zemlje postaju sve važnije za tržište za Europu. 80% rasta u ovom sektoru očekuje se da će biti stvoreno van Europske unije i to pretežno u gospodarstvima u razvoju. Europska automobilska industrija ima vrlo snažno položaj na međunarodnoj e, pozornici trgovine, neto smo izvodnik, izvoznik motornih vozila i komponenta i trgovinska bilanca u tom sektoru neprestano je bila pozitivna. Višak u motornim vozilima 2015. bio 95 milijardi eura ili 120 milijardi eura ako dodamo i e, sastavne dijelove. Trenutna situacija, međutim, ne može se uzeti zdravo za gotovo međunarodna konkurencija e, sve je intenzivnija, sve brže i naše mjesto kao globalnog igrača je uvijek u pitanju. E, gospodarstvo razvoju žele zaštititi svoje proizvode od vanjske konkurencije i to najviše kroz necarinske prepreke. Kao što smo spomenuli, smatramo da globalna regulatorna suradnja jest najučinkovitije sredstvo za borbu protiv takvih prepreka uz to e, ide na korist sigurnosti na cestama i zaštiti okoliša. Ambiciozni regulatorni pristupi procesi testiranja se trebaju uspostaviti na globalnoj razini i biti standard za one zemlje koje za njime zaostaju. Dobar nedavni primjer koji pokazuje važnost regulatorne suradnje za zaštitu zdravlja i sigurnosti je usvajanje UNCA novih testnih proizvoda koji mjere emisije, e, takozvani Worldwide Harmonized Light Vehicle Stealth Test Procedures, duplove LTP. To je moguće zahvaljujući doprinosu podataka i radu stručnjaka diljem svijeta i taj novi postupak e, je stvarnije predstavlja stvarne emisije tijekom vožnje i predstavlja globalno rješenje za globalni problem, potrebu smanjenja CO2 emisija i borbu protiv klimatskih promjena. Kao glavni okvir za međunarodnu regulatornu suradnju, tu ću nešto reći o forumu. Kao što sam i rekao, glavni multilateralni okvir za regulatornu suradnju u automobilskom sektoru je e, UN-ov svjetski forum za e, regulaciju b 29 Unutar tog okvira Europska unija je jedna potpisnica, ugovorna stranka, što dovodi do dva sporazuma. Jedan je sporazum iz 58. gdje je regulativa u motornim vozilima bila razvijena i kada je ugovorne stranke provedu, dovodi do međusobnog priznavanja modernih vozila, satnih dijelova i komponenti. Trenutno primjerice Europske unije primjenjuje 119 uredbi od ukupnih 136 unutar tog okvira i naši glavni partneri u forumu su Japan, Rusija, Južna Koreja i Australija. Sredinom 2016. Japan će primijeniti 66 ovakvih odredbi. Drugi sporazum iz 58. je e, jedan globalni forum koji uključuje Indiju, Kinu, SAD i e, radi na razvoju globalnih eh, tehničkih odredbi. Međutim, svega 16 takvih tehničkih odredbi je do sada usvojen i one ne omogućavaju međusobno priznavanje. Dakle, odluke se donose konsenzusom, a ne većinom od dvije trećine. Kasnije ću spomenuti nešto o sporazumu s 58. reformi, a sada bih rekao da radimo na tom da se poboljša način funkcioniranja na temelju sporazuma s 58. zajedno sa SAD-om i Japanom. Kao što je predsjednik već rekao, suradnja je važna sa SAD-om. Multilateralni dokument sa pripremama o radu na tom sporazumu i učinkovitijem provođenju bit će usvojen sredinom lipnja. UNC je model za regulatornu suradnju, a isto tako pokušavamo promicati međunarodni regulatorni pristup UN u našim bilateralnim sporazumima, što se e, provodi u kontekstu strukturiranog industrijskog regulatornog dijaloga sa primjerice Japanom, Kinom, Rusijom. U kontekstu slobodne, ugovora o slobodnoj trgovini i onim ugovorima koje su nedavno sklopljeni, uvijek imamo aneks o automobilima kako bi dobili konvergenciju sa regulativom UNCA. U trenutnim pregovorima, kao onim o TTIP-u ili s Japanom ili zemljama a to je također uključeno. Za kraj moje intervencije revizija. Kao što sam rekao, prema unce sporazum iz 58. ključni je alat za sveobuhvatnu harmonizaciju automobilskog zakonodavstva, što je snažan alat. E, stranke potpisnice automatski prihvaćaju na svojim tržištima automobilska vozila, sisteme i komponente svih zemalja koja poštuju ova načela. U budućnosti uz finalizaciju rada na e, međunarodnom sistemu homologacije doći će čak i do mogućnosti e, prihvaćanja na tržištima cijelih vozila u EU. Išli smo je korak dalje prema e, općoj uredbi o sigurnosti usvojene 2009. Nekoliko odredbi izvan ECA se izravno primjenjuju kao obvezno europsko zakonodavstvo primjena ovoga nije ograničena samo na stranke potpisnice, već je i to šire primijenjeno na u zemljama koje nisu potpisnice, primjerice Kini i Indiji. činjenica da, su te, zemlje nisu potpisnice omogućuje bolji pristup naših automobilskih proizvoda ovim tržištima u rastu. Sporazum za 58. pokazao se učinkovitim alatom za osnaživanje globalne regulatorne suradnje, ali postalo je jasno u proteklim godinama da je potrebno reformirati ga. Reformu su dva pokretača e, startala. Jedna je povećanje, želje za povećanjem privlačnosti ovog sporazuma za treće zemlje gdje rasto automobilski sektori i zbog toga dolazi do ove promjene većine koju predsjedatelj spomenuo. A drugi pokretač je okvir koji će biti dovoljno otporan kako bi se suočio sa budućim izazovima u svjetlu promjena unutar automobilske industrije na globalnoj razini. Komisije države članice vole se cijeli niz e, mnogo su radile na provedbi toga i tu računamo na podršku Europskog parlamenta kako bismo mogli e, dobiti pozitivno mišljenje na sljedećem zasjedanju i kako bi sporazum iz 58. i dalje ostao jedan model međunarodne regulatorne suradnje. Hvala. Um, Daniel. E, uvaženi kolege. Mislim da jasno proizlazi iz ovoga što smo čuli. Da se radi o puno godina regulatorne suradnje koje je dobro odrađeno i u svakom slučaju e, pozdravljam ono što smo čuli ovdje, to je poboljšanje, dalje poboljšanje pitanja kako nastaju ovakvi standardi. I bilo bi mi drago kada bi Europska unija i dalje e, trudila da daje E, su potporu, kao što je rekao Berlange, ne radi se samo o TTIP-u, nego i o drugim, mnogim drugim sporazumima, na primjer da je zemlja kao Japan ili Južna Koreja ili e, Koreja e, bi se držali doista onoga što je proizašlo iz rezultata ovakvih e, pregovora i tijela i onda bismo doista mogli E, doći dalje i ne bi imali toliko različita standarda na svijetu nadalje. E, u odboru smo e, imali raznih raznih predloga o kojima smo glasali što se tiče odgovarajućih tijela. Pa, gledali smo što se uklapa u regulatorni okvir Europske unije i onda smo ove sporazume i u odboru i u parlamentu potvrđivali glasanje i izglasavali i mislim mogli smo ih i odbiti ako smo htjeli. Dakle, ovaj cijeli postupak odličan je primjer kako može funkcionirati regulatorna suradnja, da stručnjaci sjednu zajedno, da razmisle kako stvarno može izgledati i da to čine naravno uzimajući u obzir cijeli nacionalni zakonodavni okvir e, koji postoji i da na kraju se donose i propisi koji su i prihvatljivi. Dakle, ponose, se predlogi, ne donose se odluke, nego odlučivanje provodimo mi u Europskom parlamentu zajedno sa vijećem i upravo u tom kontekstu želim reći što se tiče našeg e, odbora, mi ćemo ovaj prijedlog poduprijeti kao što je to predložio i izvjestitelj još jednom vjerujemo da je ovo jedan odličan primjer koji možemo koristiti prema našim građanima. E, znači da regulatorna suradnja nije ništa opasna niti loša, nego upravo nam može pomoći e, e, boljoj suradnji s drugim zemljama na svijetu i regulatornoj sukladnosti i E, odvesti ovaj proces dalje. Hvala, niko se nije drugi više jave za riječ. Imamo još samo još ovo posljednju stvar koju je rekao gospodin Kaspari. Naime, i u odluci o TTIP-u imamo primjer e, znači e, i radne skupine 29 kao jedan funkcionirajući model pod demokratskom kontrolom gdje se izričito navode taj pozitivan primjer. I mislim da to može biti jedan pozitivan signal jer možda neki naši partneri izvan Europske unije imaju i drugačije primjere e, regulatorne kontrole koji mogu pogledati ovaj primjer kao dobar primjer e, i možda prihvati kao jedan drugi model regulatorne suradnje. Evo, zahvaljujem ovime. Rok za podnošenja amandmana je 22. Dakle, 22. a onda ćemo imati glasovanje o tome u svibnju. Dobro. Točka dnevnog reda 20. A to je također jedna vrlo zanimljiva tema, a radi se o predstavljanju studije, ni zapravo nije čak ni predstavljanje studije, nego pred izdanja studije, dakle ne sasvim završene studije, o učinku financijskih usluga u e, sporazuma Europske unije o slobodnoj trgovini i to upravo glede rasprave u ovom cijelom okruženju Panama likova i mislim da se upravo u pravom trenutku govori o tome. Dakle, što se tiče sveučilišta u Groningenu. E, oni su dakle izradili ovu studiju. E, imamo ovdje istraživače e, sa sveučilišta kojima ću onda dati riječ, ali sa jasnom najavom da se radi o nacrtu, odnosno predizdanju studije, a još ne o konačnom rezultatu. Dakle, hvala. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Hvala na prilici da prezentiramo ovu studiju. Studiju e, je pripremio sveučilište Hamingen, ali zajedno sa Institutom za međunarodno i europsko pravo u Nizozemskoj. Mi radimo s još jednim širim timom i tu imamo četiri člana. S desne strane Orga Čeređičenko, Znači iz Kroningena Davo Jančić, isto iz Kroningena Heinrich Winter i ja e, iz instituta. Dakle, kao što ste rekli, predsjedniče, ova studija e, još, koju treba još možda malo dovršiti, ali je gotovo spremna dolazi u pravi trenutak e, obzirom da se trenutno govori puno o temi izbjegavanja poreza, ali posebice i zbog javnog interesa za pitanja trgovinskih sporazuma, ne, ne samo ttp p-a, nego i iz, e, obzirom da sam iz Nizozemske spominjam i ovaj sporazum o pridruživanju EU i Ukrajine i također posebice da u drugim međunarodnim krugovima kao SCD i E, OECD-u i drugdje se posebice govori o ovim pitanjima također sada u ovom trenutku. Evo, pripremili smo mi neke slajdove. E, može li mi neko pomoći? Dakle, kontekst o kojemu sam već počeo govoriti također je taj da je Europska unija se to za cilj da proširi svoje ciljeve vanjske politike, a vanjskog djelovanja e, širenjem vladavine prava održivog razvoja i borbe protiv siromaštva u zemljama u razvoju, u Lisabonskom ugovoru i u e, trgovinskoj strategiji Trade for All. I također tragom e, nedavnih inicijativa i zakonodavskih rješenja koje su donesena po pitanju sprečanja pranja novca i transparentnosti. Cilj studije bio je vidjeti postoje li poveznice između liberalizacije i financijskih usluga e, u sporazumima Europske unije te pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i tako dalje. A kako bismo dobili odgovor na ovo pitanje, tim je analizirao tekst pet sporazuma o slobodnoj trgovini i e, zakonodavni okvir koji e, pro, kojim se promič, provodi e, ti sporazumi u trgovinskim e, partnerima Europske unije, znači to je komparativni pravni dio studije bio i nakon toga smo prezentirali analizu učinaka koje je to donijelo u praksi u empiričkom dijelu, te smo na kraju formulirali preporuke o tome kako poboljšati situaciju. Dalje. Kao što sam rekao, pravni dio <clears throat> zastavio se od e, izvješća za određene zemlje, koja obuhvaća šest zemalja, e, obzirom da je jedan sporazum e, obuhvaća Kolumbiju i Peru, pa neću sada čitati što piše ovdje na slajdu, ali načelno smo tvrdili da je tekst sporazuma dosta slab u tom pogledanju. Govori se o najboljim naporima da se osigura sprečavanje pranja novca, a to baš ne potiče naročito te trgovinske partnere da zaista nešto i poduzmu po tom pitanju. Naime, E, vidjeli smo dalje isto tako da nekoliko zemalja ima dobar pravni okvir e, na papiru, dobro, bar to je bilo u redu. Nadalje, ključni zaključci uključivali su, dakle, iz ovog e, komparativnog pravnog dijela posla, i gdje je utvrđeno dakle, da pitanje od, da odredbe o Oporezivanje i transparentnosti loše uključeni u postojećim sporazumima da upravljajuća tijela ne uključuju uglavnom e, Europski parlament e, i zapravo da biste mislili da bi u e, parlament ipak trebao dobiti izvješće o provedbi u svim slučajevima i također vidjeli smo da postoje postojeće informacije o svim tim zemljama već kada se pregovaraju sporazumi o recimo nedostacima e, vladavine prava ili provedbe istih u dotičnim zemljama i to iz javnih izvora i pokazat ću vam neke primjere na slajdu. Ali u ovom trenutku evo dajem riječ e, Olgi na trenutak. Hvala. Evo, samo bih htjela brzo ukazati na E, onaj dio rezultata koji su proizašli iz empiričke analize učinka sporazuma na pranje novca i izbjegavanje poreza i ključno pitanje koje smo se postavili u studiji je da li liberalizacija trgovine između Europske unije i trećih zemalja, a posebice u području financijskih usluga, zapravo povećava prijetnju pranja novca s kojim su suočene te zemlje. I jedan e, važni rezultat koji želimo podijeliti samo na početku je da postoji načelni sporazum da e, nelegalni financijski tijekovi zemalja u razvoju su znatni i rastu i iako nemamo zapravo stvarne statističke procjene tih tokova, Znamo da se radi o golemom problemu i ako se možemo vratiti samo na, odnosno otići naprijed dva slajda da vam pokažemo neke statističke podatke koje smo prikupili. Još jedan, evo. Which um, are presented Dakle, ovi podaci koje prezentiravaju vodeće, e, vodeće NGO e, za financijski integritet, e, što je vodeća institucija koja proizvodi podatke o nelegalnim financijskim tokovima. Meksiko i Južna Afrika su najveći izvoznici nelegalnog novca iz svijeta u razvoju. Meksiko, kao što vidimo na slajdu, E, sa lijeve strane je na trećem mjestu nakon e, Kine i Rusije. I zapravo uzorak posljednjih godina pokazuje e, stalni porast ilegalnih financijskih tokova iz tih zemalja. Slično problem je sa Južnom Afrikom koja je na sedmom mjestu na listi, ali i za druge zemlje koje smo analizirali. Dakle, e, temeljem ovih podataka možemo vidjeti da e, zemlje u razvoju s kojima surađujemo, dakle Meksiko, Južna Afrika, Kolumbija, Peru i e, Srbija, također su pod velikom prijetnjom, znatnom prijetnjom od pranja novca. pitanje svakako je kako se ta prijetnja odnosi prema eh, i u kakvoj vezi sa slobodnim eh, sporazumom o slobodnoj trgovini s Europskom unijom i kako ona zbog njih raste ili ne. Pa molim eh, slajd peti. Empirical analysis. Yeah, empirical analysis. Just one, well, dakle empirička analiza. Dakle, u ovom e, trenutku nema e, konkluzivnih statističkih e, dokaza koji bi pokazali postojanje kauzalne veze, uzročno-posljednične veze između sporazuma o slobodnoj trgovini i povećanih tijekova ilegalnog novca. Ali postoje velika, značajna indikacija i koja proizlazi iz naših podataka da ti sporazumi sa dotičnim zemljama povećavaju prijetnju od pranja novca s kojim se suočene te zemlje. I tu treba zapravo uzeti u obzir tri faktora u analizi ovih rezultata. A to je, mi kažemo da postoje te naznake u prvom redu zbog značnog, e, značajnog e, stupnja otvaranja trgovine u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini i to posebice činjenice da ilegalni financijski tokovi iz zemalja u razvoju već jesu znatni i u porastu. I to je također vrlo važan e, element Evo samo da zaključimo naše zaključke. Znači, činjenica da je Europska unija i dalje vrlo atraktivna destinacija za perače novce svijeta u razvoju. Odnosno, drugim riječima, mi ne tvrdimo da otvaranje trgovine e, povećava prijetnju pranja novca, nego da povećava rizik od pranja novca uzavši u obzir postojeći znatanju, znatnu prijetnju koja već postoji u zemljama u razvoju od pranja novca, a povezano sa privlačnošću zapadnih e, financijskih institucija za ono pranja novca. Um, um uh, uh, Na primjer, financijske institucije u Eh, zemljama Europske unije, posebice Belgiji i Njemačkoj, have been one, eh, Ujedinjenoj kraljevini i nizozemskoj vrlo su popularni eh, kod meksičkih štediša u posljednjem desetljeću. Dakle, to je samo jedan od primjera koji se nosi na Meksiko. Također važno za naglasiti e, i ono što nas je posebice upalo u oči je da tijek ilegalnog novca ne ide samo putem financijskih sustava. Znači novac e, se ne pere samo putem e, međunarodnog financijskog sustava, nego pranje novca putem trgovinskih tokova, znači E, manipuliranjem cijena roba i usluga je također e, veliki i važan dio, ali ako ne i najveći e, uzrok pranja novca danas. The Znači imamo pranje novca na velike vrata putem <laughs> bankovnih institucija, ali i na mala vrata trgovinskim putem. Nadalje, Također je važno reći da ilegalni financijski tokovi e, mogu imati ulazni i izlazni tok, ali imaju e, vrlo negativni učinak na zemlje u razvoju, a naročito na njihov razvojni potencijal. I ironično je da postoji sporazum o tome da iznosi i količine ilegalnih financijskih tijekova iz zemalja u razvoju znatno nadilaze E, količinu razvojne pomoći koju dobivaju e, od razvijenog svijeta i uključujući i prema e, globalnom financijskom integritetu, odnosno procjeni dotičnoga za 2015. za svaki dolar ciljane razvojne pomoći zemlje u razvoju izgubile su 10 dolara zbog ilegalnih financijskih tokova. Uh, an important point which uh, is also još jedna stvar koju je važno naglasiti je trebali raditi na daljnjim statističkim podacima ili se usredotočiti na uzroke ilegalnih financijskih tokova. Countries. And our major finding is that there is a huge gap between the law. Naime, po našem eh, mišljenju postoji velika razlika između pravnog okvira i njegove primjene na dijelu. Postoje velike strukturne i funkcionalne slabosti kojima se suočavaju zemlje u razvoju, ali tu također treba još reći jednu ključnu stvar, dakle, o jednu ogradu. E, znači, e, Zemlja u razvoju zapravo je u zemljama u razvoju i u borbi, e, i to je veliki izazov u borbi protiv e, pranja novca. Međutim, nedovoljne kontrole pranja novca i na zapadu, posebice u Europskoj uniji, još su pogoršale ovaj pro problem. Evo samo da iznesem jedan primjer – recimo HBSC, EU banka sa sjedištem u Ujedinjenoj i više puta je bila uključena u skandale sa pranjem e, stotina milijuna dolara za dva kartela, dro, e, narkokartela iz Meksika i Kolumbije. Dakle, problem je s obje strane i sada dajem e, riječ kolegi da prezentira naše preporuke. Ja ću krenuti na sljedeći slajd. Pogledajte na desnu stranu, možemo vidjeti brojke, znači za osude, presude, e, što se tiče pranja novca. To su statistike koje se ažuriraju svake godine. Ako pogledamo primjer Perua, da nema osuda za e, kaznena dijela pranja novca u ovom trenutku. Znači, onda si jednostavno vidimo da podaci e, postoje da zemlje kao Koreja u svakom slučaju e, znači imaju sustav koji može dovesti do prezuta, a da zemlje u razvoju da to za njih nije slučaj. Naše preporuke u tom smislu su sljedeće. Krenimo sada na ovaj zadnji slajd. Ako želite znači uzeti u obzir ove ciljeve Europe ozbiljno, a radi se o zaštiti ljudskih prava i održivog razvoja, onda u svakom slučaju morate izvršiti pritisak i utjecaj kako biste ostvarili bolji bolju primjenu svih odredbi u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Komisija u ovom trenutku o tome raspravljano, vidimo određene znači e, manjkavosti u tom smislu. TTIP je u tom smislu primjer, on još uvijek nije pripremljen i biti će, biti će spreman tek u e, rujnu. I teško će zapravo u tom smislu parlament se možda neće moći očitovati oko ovih e, rezultata. Ono što bismo željeli je da zapravo imamo širi pristup e, trgovinskoj politici, a to uključuje povezivanje trgovinske politike sa općim ciljevima vanjskog djelovanja Europske unije. Radi se o promoviranju ljudskih prava, vladavine prava i tako, dalje. Mi predlažemo tako da, također da parlament znači e, posebno inzistira na ovoj demokratskoj legitimnosti, te da se očituje oko svih ovih e, tema koje su vezane za trgovinu, ali i ne trgovinu u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Ono što bi bilo e, važno je da se borimo isto sa zapravo navođenjem u fakturama pogrešnih e, cijena robe kojim se trguje na međunarodnoj razini. Imamo cijeli niz izazova što se tiče provedbe zakona. To je nešto što u svakom slučaju može biti problematično. A u svakom slučaju e, delegacije Europskog parlamenta također bi trebale biti uključene uključene u procjenu načina provedbe e, ovih sporazuma što se tiče e, prijetnji e, pranja novca. Znači, ono što je izuzetno važno je da se u svakom slučaju zakonodavstvo što se tiče ovih tema provodi u praksi. Hvala. Hvala vam na ovoj interesantnoj studiji. Imamo cijeli niz brojki i statistika i oni u svakom slučaju pokazuju cijelu širinu problematike. Žele li zastupnici uzeti riječ? Izvolite. E, izvolite. Hvala kao izvjestiteljica za direktivu o borbi protiv e, pranja novca. Ja sam vrlo s velikim zanimanjem slušala ovu studiju, postavljamo si pitanje da li će danas komisija moći intervenirati vezano uz rezultate ove studije ili možda neki drugi dan, jer bi njima također željela postaviti neka pitanja. Da, komisija je ovdje, isto tako je spremna odgovoriti na pitanja, no prvo ćemo postaviti pitanje autorima studija. Da, željela sam znati da li mogu svoje pitanja postaviti također i komisiji. Kad čitamo ovu studiju, onda možemo konstatirati da implementacija standarda e, u okviru ovog sporazuma u e, Kolumbiji i Peru nisu bili ažurirani od 2008. godine. Znamo da u svakom slučaju oni su na neki način e, u zaostatku i u zakašnjenju što se tiče određenih standarda e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Ako mi to znamo, zašto onda nešto ne poduzmemo i što zapravo činimo u okviru sporazuma o, e, pregovora o sporazumima o slobodnoj trgovini kako bismo zapravo uveli određene čvrste obveze u okviru takvih sporazuma što se tiče pranja novca. Imali smo debatu e, što se tiče Panama Papers u ovom e, domu i također smo odlučili da se pokrene istraga u tom smislu. Onda se postavlja pitanje na koji način e, mi gledamo na ove sporazume o slobodnoj trgovini. Danas Danas e, smo imali znači govornika e, i koji je došao iz un i koji je govorio u ovom e, domu vezano o odljevu novca, nelegalnog novca iz Afrike. Ono s čime se mi suočavamo je da zapravo nismo koherentni sa našom politikom što se tiče zemalja u razvoju. Što se tiče e, pitanja autorima, mi smo pročitali preporuke, no kako vi vidite mogućnosti za Europski parlament i komisije da jasnije zauzmu čvrsti stav što se tiče poveznica između pranja novca i sporazuma o slobodnoj trgovini. Evo, to je za sada. Tu gospodin Buhner, izvolite. Hvala, evo kratko pitanje. E, barem načelno imamo nekoliko preporuka koje smo dobili. E, mi smo sada upravo u pregovorima za sporazume o slobodnoj trgovini s nizom zemalja, s Meksikom upravo, na primjer. E, uzimali se to isto u obzir? Hoće li se to uzimati u obzir? Naime, što se tiče Meksika, konkretno, ali i za druge zemlje. Naime, tamo u državi postoji dobar zakonodavni okvir, koji bi zapravo trebao riješiti problema ako se ne pridržava tog okvira, ali njega se zapravo ne pridržava i zapravo sporazum o slobodnoj trgovini možemo e, to upisati u međunarodne sporazume i time bismo zapravo onda dobili još e, jednu pomoć e, ili jednu polugu za mijenjamo nešto na koristi našu i tih zemalja. Dakle, konkretno, Dakle, mi sada imamo mogućnost, ali i zadatak ovdje, da vrlo konkretno u sljedećim mjesecima e, učinimo e, nešto i utječemo e, u, na određeni način i hoće li se to i raditi. Hvala, to je dakle bilo pitanje za komisiju. Dakle, pitanje je bilo za komisiju, da. a sada smo ovdje još o upravo u toku rada po pitanjima korupcije imamo strategiju za trgovinu. Upravo, upravo se radi na jednom pismu komisiji da se krene sa e, borbom protiv korupcije i da se to materializira također u e, daljnjim e, prijedlozima, u daljnjim pregovorima ima. Hvala. Moje pitanje ide u istom smjeru, kao i prethodni govornik i je komisiji. Da, mi upravo moderniziramo trgovinski sporazum sa Meksikom, zemlja koja se uvelike mijenja što se tiče nezakonitog kretanja novca. Što možemo napraviti kako bismo pomogli našim meksikanskim sugovornicima? meksičkim sugovornicima. Nešto je privukla moju pažnju. A radi se zapravo o evoluciji promjeni situacije u Rusiji. A također je to slučaj s Kinom. Koje mjere su bile poduzete u Rusiji Jesu li to e, pravi odgovori vezani uz borbu protiv nelegalnog kretanja novca? E, želim vam zahvaliti na vrlo interesantnoj studiji. Imam dva pitanja za autore. Znači ovdje imate samo određene slučajeve zapravo države no problem se tiče mnogo većeg broja zemalja. Što će biti sljedeće što se može postići? Kad govorimo o istočnoeuropskim zemljama, imamo e, problem, veliki problem s kojima se suočavamo. Da li mislite produbiti dalje analizu ovog kompleksnog problema i da li možemo na primjer dobiti određene e, konkluzije ovih studija u budućnosti u trenutku kad budemo popratili našim komentarima određene e, osmišljavanje određenih zakonodavnih akata. Znači, postavlja se ovdje pitanje pranja novca, no također imamo i određene aspekte utaje poraza. Znači ako to usporedite sa ovim famoznim uh, Panama Papersom, onda su oni na 13. mjestu, a Njemačka je na 8. a uh, Japan je na 11. mjestu. Koji je to problem s kojim ste se suočili u okviru studije što se tiče poreza, e, porezne utaje, a i na koji način e, zapravo e, moramo osmisliti te financijske odredbe u okviru sporazuma i o trgovini i o investicijama kako bismo izbjegli ovakve situacije. Nešto ste nam govorili također o uvjetovanosti. Možete li nam možda nešto detaljnije nešto reći o tome? Hvala. Sad ću dati riječ komisiji Polin Weinsauer. Hvala, predsjedniče. hvala. Mi bismo također željeli zahvaliti odboru i službama parlamenta što su naručili ovu vrlo interesantnu studiju. Također e, čekamo nestrpljivo finaliziranu verziju ove studije. Možemo reći da se to tiče tima koji su visoko na političkoj agenti, ne samo u ovom trenutku. Imamo cijeli niz poslova i promišljanja u okviru komisije i DG e, e koje se tiču znači poreznog izbjegavanja, porezne utaje i pranja novca. stadi, studija u početku povezivala znači s jedne strane liberalizaciju financijskih e, usluga i e, priljeva novca E, u okviru e, ovih sporazuma o slobodnoj trgovini te također poveznicu sa nezakonitim kretanjima novca pranja novca i e, drugih tema Ono što bismo trebali napraviti, to je u preporukama kako bismo se borili protiv znači davanje nerealističnih e, cijena u okviru faktura sa, na, u međunarodnoj trgovini. a isto tako se moramo pozabaviti implementacijom direktive o pranju novca. Trebamo također imati procjenu rizika koja se tiče rizika pranja novca u okviru trgovine i trgovinskih sporazuma. Komisija će ove godine i sljedeće godine u tom smislu smisliti neke zaključke kojim će odgovoriti na moguće rješavanje tog problema interno u Europskoj uniji, no isto tako i u kontekstu sporazuma o slobodnoj trgovini. Kolege iz carinskih službi također vrše cijeli niz analiza tih pitanja te što možemo napraviti e, vezano uz borbu protiv ovakvih e, kaznenih dijela. Kad govorimo o pranju novca, to je visoko na agendi naših prioriteta, ne samo zbog e, ovih e, Panama Papers, nego i zbog toga što želimo naći zapravo koherentan način bavljanja ovim problemima. Ja ću sada u ovom trenutku reći koji je kontekst, a nakon toga vam reći kako se time bavimo u okviru e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Komisija je usvojila e, paket prijedloga kojim se želi boriti protiv poreznih utaja te također e, osmislila strategiju. Imamo tu cijeli niz e, prijedloga, radi se također i e, usvajanja liste onih zemalja i službi koji nisu spremni za suradnju na području ove borbe. Imamo također i e, u komunikaciji nešto što EU treba revidirati kao svoje standarde, a također i ono što mora biti upisano i uključeno u međunarodne sporazume. Mi također vrlo usko surađujemo sa svojim partnerima. Komisija je usvojila prošli tjedan jedan prijedlog vezano uz usvajanje pravila izvještavanja iz jedne zemlje u drugu što se tiče financijskih e, e, aktivnosti multilateralnih kompanija. Treći aspekt, i moramo ga imati na umu i neki su to već spomenuli, je povezan s provedbom revidirane direktive direktive o pranju novca. Imamo također transparentnost, također odredbe o vlasništvu i to je nešto što je izuzetno važno. No komisija također e, će sada predložiti i listu e, trećih zemalja e, visokog rizika povezanih sa pranjem novca. To je u svakom slučaju povezano i sa preporukama i isto tako preporukama financijske radne skupine. Imamo također i međunarodne forume gdje su prepoznati neki prepoznate neke manjkavosti što se tiče borbe protiv eh, pranja novca, te su se pokušali eh, te su se pokušala iznaći rješenja vezano uz to. Mi to u svakom slučaju želimo progurati ovu raspravu na međunarodnoj razini kao na primjer u okvirnu skupine G20, no isto tako i e, u okviru rada financijske radne skupine. Postavljamo si pitanje kako se uhvatiti u koštac sa manjkavostima i problemima u trećim zemljama. Komisija u svakom slučaju žele ponuditi ih tehničku pomoć u e, jačanju kapaciteta i to je nešto što se već događa. No moramo u svakom slučaju vidjeti na koji način e, trgovinski sporazumi do prinose naporima koje mi činimo. Imamo komunikaciju Trade for All trgovina za sve koja je u listopadu usvojena i tu se ukazuje na to da u svakom slučaju trgovina mora pomoći naporima e, borbe protiv utaje poreza, isto tako agresivne korporativne politike, a da se njima treba u svakom slučaju promovirati e, vladavina prava i dobrog upravljanja. Imamo cijeli niz e, ovakvih sporazuma koje već znači imaju cijeli niz odredbi što se tiče dobrog upravljanja na području pranja novca i porezne utaje. Trebamo vidjeti na koji način e, načela dobrog upravljanja koji su uključeni u poglavlja o financijskim e, e, uslugama kako zapravo to može biti provedeno u stvarnosti. Imamo interna nacionalne standarde koji su bili ospisljeni, prošle godine na međunarodnoj razini, posebno u skupini G20, no isto tako i u okviru e, OECD-a. I rad na ovim pitanjima se nastavlja također na međunarodnoj razini. Imali smo također danas i rasprave vezano uz e, pitanje najboljih e, praksi i da li trebamo imati određene E, odredbe uvjetovanosti što se tiče e, najboljih praksi. Imamo cijeli niz mehanizama gdje postoji cijeli niz manjhavosti e, zapravo mehanizmi koji se uhvataju u koštac e, sa manjkavostima na području borbe protiv pranja novca. Imamo cijeli niz e, instrumenata i dokumenata koje će Europska unija usvojiti, a u okviru toga imamo također i e, znači ovaj okvir revidirane direktive o pranju novca koja će u svakom slučaju donijeti neke potencijalne mjere i trebamo vidjeti da li moramo E, napraviti nešto više od ovoga što je već u tijeku i to u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Kad govorimo o ovim odredbama o dobrom e, upravljanju, onda oni čine dobru poveznicu između onoga što se događa na zakonodavnom planu u Europskoj uniji i e, odredbi u okviru slobodnih sporazuma o trgovini. Ono što mi želimo prije svega imati kor suradnju e, na području osmišljavanja sporazuma o slobodnoj trgovini, posebno što se tiče regulacije financijskih usluga. Mi želimo to spomenuti ovim sporazumima, no isto tako i drugdje te e, ono što je važno je da u svakom slučaju pravila za pranje novca budu puno bolje implementirana. Imali smo također vrlo e, zanimljive rezultate studije što se tiče zemalja u razvoju i e, razvijenih zemalja. Imamo cijeli niz izazova povezanih sa zemljama u razvoju te tamo je potrebno zapravo osnaživanje kapaciteta kako bi se bolje provele sve ove odredbe vezane uz borbu protiv pranja novca. Što se tiče režima pranja novca u EU i vezano uz ovo uspostavljanje liste, e, znači to je pristup koji imamo i na području pranja novca i isto tako porezne utaje. Imamo cijeli niz koraka i mehanizmi, mehanizama koji su uspostavljeni i koji mogu možda pomoći drugim zemljama kako bi e, osnažili svoje kapacitete. Imamo mjere koje u tom smislu se mogu provesti. Strategija Trade of All i to u okviru e, Lisabonskog ugovora jasno pokazuje da e, aktualna ideja je sljedeća sporazumi o slobodnoj trgovini moraju uključivati cijeli niz aspekata i uključivati znači i e, sve ove aspekte borbe protiv pranja novca te također porezne utaje. Gospodine predsjedniče, vi ste također e, govorili o poveznici s borbom protiv korupcije, to bi također željela istaknuti. To nije spomenuto u studiji. Kao što znate, mi smo smislili e, znači u komunikaciji prijedlog strategije borbe protiv korupcije u budućnosti. Mi bismo naravno to željeli povezati sa borbom protiv pranja novca. Ono što je izuzetno važno je e, područje transparentnosti. To je nešto što se u svakom slučaju promovira u okviru UN-a. Radi se o konvenciji o borbi protiv korupcije i mi u svakom slučaju želimo i podržati i promovirati takve načela u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče naših trgovinskih e, partnera, možemo vidjeti da e, se zapravo ova analiza mm, sporazuma o slobodnoj trgovini načina na koji oni mogu pomoći e, u borbi protiv nelegalnog priljeva i odljeva novca da smo na neki način izolirani u takvom pristupu i mi bismo zapravo trebali progurati, progurati takav aspekt i na međunarodnoj razini imali smo i cijeli niz pitanja po koji se tiču konkretnih e, trgovinskih sporazuma što se tiče e, Kolumbije, isto tako sporazuma, budućeg sporazuma sa e, mehanizmom, sa Meksikom. Što se tiče Kolumbije, to je sporazum koji već postoji. I imamo pravila borbe protiv pranja novca koja su uspostavljena. Trebamo vidjeti kakav je režim što se tiče te teme, te isto tako smo govorili o toj e, listi, trebamo vidjeti kako će to biti e, provedeno, a tako također imamo i cijeli niz e, zakonodavnih mjera koje trebamo i mjera koje trebamo poduzeti u Europskoj uniji kako bismo vidjeli kako možemo uhvatiti se u koštac sa nekim manjkavostima u državama partnerima. Kad govorimo u, o Meksiku, imamo znači modernizaciju postojećeg sporazuma, a Komisija u tom smislu e, predlaže uključenje ovih odredbi borbe protiv korupcije u ovaj modernizirani tekst sporazuma. To ćemo isto tako napraviti što se tiče pranja novca. Hvala. Uh, uh, uh, Hvala vam. Sada dajem zastupnicima i gostima komentare. Hvala za odgovore. Pokušat ćemo odgovoriti što više uspijemo. Ono što mislim da je najvažnije je da vidimo koje su mogućnosti za snažnije sročene odredbe unutar e, slobodnih trgovinskih sporazuma. Smatramo da je moguće, kolega će nešto o tome više reći, da kako pogledamo primjere kako se SAD bavi takvim pitanjima, možemo vidjeti da Ovdje imaju konkretne odredbe u svojim trgovinskim sporazumima s nekim od ovih istih zemalja koje su čak i toliko konkretne kao sad imate pet e, inspektora, a za pet godina ih morate imati petsto. Dakle, moglo bi biti i toliko konkretno ako se želite pobrinuti e, da se povećaju mogućnosti za poštivanje zakona. I unutar Europske možemo vidjeti da je komisija velik korak prema napredu učinila, uključujući poglavlje o održivom razvoju, što uključuje više nadziranja i kontroliranja, izvješćivanja i možemo dakle upotrebiti te primjere. To je prvi korak. E, kolegi ću predati riječ. E, poštovani, pozabavit ću sedam točaka svim pitanjima koje su koja su postavljena za početak Pozabavio bi se time kako komisija doživljava svoje vlastite politike. Tu bih rekao da su naše preporuke rezultati <clears throat> u skladu sa vanjskom poreznom strategijom Europske komisije iz 2016. Jer sama komisija traži ponovnu procjenu trgovinske politike u području oporezivanja i sami kažu da način na koji su neke stvari stročene su slabe, nisu baš konkretne i procjenjuju da je uspjeh mišovit. Neke zemlje, partneri Europske unije odbijaju preuzimanje obveza. Dakle, komisija sama svojevrsni screening analizu predlaže na temelju tablice rezultate i najavljuje mogućnost uvođenja uvjetovanosti u sljedećem obliku. Dakle, ulaganje europskih fondova trebalo biti zabranjeno kada treća zemlja ne poštuje međunarodne e, porezne standarde tome dovodi do naše preporuke uvjetovanosti i ono što smo zapravo mi imali na umu je postupno liberalizacija financijskih usluga, tako da bi Europska unija ne bi liberalizirala sve financijske usluge, već bi punu liberalizaciju učinila ovisnom o provedbi međunarodnih standarda. Dakle, svoja vrsta, svoja vrsta meka uvjetovanost. Imali smo i pitanje toga kako se odnositi prema istoku. Rusiju prepuštam kolegi, no ja ću se pozabaviti Kinom koja je još i važnija u tom smislu. 2013. kinesko pranje novca i zapravo nezakoniti novčani tokovi premašili su 250 milijuna dolara, a Rusija je imala upola manje. Nešto što je vjerojatno i vama zanimljivo u tom smislu je da je parlament usvojio u prosincu prošle godine rezoluciju o odnosima Europske unije i Kine gdje se ne spominje porez, izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. Samo se spominje pitanje državne pomoći i ljudskih prava. Dakle, ovo bi bilo važno da uključite kao temu za raspravu u budućnosti. Što me dovodi do sljedećeg tu bih rekao da problem nije samo na istoku, već i na zapadu. Povjerenica za trgovinu je bila danas prisutna. Prijedlog Europske unije sadrži odredbe o liberalizaciji financijskih usluga sa SAD-om. Međutim, imam podatke Europske, američke riznice i OECD-a koji pokazuju da 83 vrh najjačih e, poreznih poduzeća Amerike imaju svoja sjedišta u e, poreznim oazama. Jedan trilijun su imali samo na Kajmanima. I to su važni podaci koji nam pokazuju da stvari poput izbjegavanja plaćanja poreze, pranja novca se moraju e, raspravljati i sa zemljama u razvoju, a ne samo razvijenim zemljama. To je zaključak dokumenta iz Panama. Oni pokazuju da ne samo da imamo organizacije, banke, osiguravajuće kuće koje vrše ovakve aktivnosti, već i pojedince, što je dodatna dimenzija koju su ovi dokumenti istaknuli. Dakle, to se događa ponovno i u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama. Imali smo pitanje o nedosljednosti politike. To bi dao primjer Južne Afrike. Južna Afrika je istaknula da zbog toga što su činjenici Južnoafričke razvojne zajednice njihovi partneri iz te zajednice se žale da Južna Afrika stvara jedan razdor između svojih partnera e, sklapajući preferencijalne trgovinske sporazume s drugim partnerima. Dakle, Europska unija bi to trebala imati na umu. Šesta stvar koju bih rekao tiče se toga kako pomoći istočnoeuropskim ili drugim manje razvijenim partnerima Europske unije u poboljšavanju načina na koji se bave problemima izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca. Jedan uspješan pristup je projekt MOLI. E, Vijeće Europe i Europska unija organizirale su to u Srbiji. Koštalo je ukupno 2,2 milijuna eura. Financirala ga Europska unija u 90%, a e, Vijeće Europe oko 9,5, recimo 10%. Trajalo je četiri godine Posljedica je bila jedno sveobuhvatno izvješće o pranju novca u Srbiji. Prvo takvo izvješće koje je ikada izrađeno. I tu je naglašena važnost pružanja tranzicijskim zemljama, zemljama u razvoju i općenito partnerima Europske unije podršku, pružanje podrške i na administrativnoj razini. I posljednje što bih istaknuo je činjenica, mislim da se radilo lipnju 2015. kada je Europska unija objavila popis e, trećih zemalja koje ne surađuju s pitanjem, po pitanju izbjegavanja plaćanja poreza. No čak i taj popis nije iscrpan, zemlje poput Nizozemske Velike Britanije nisu dale svoje popise, tako da ukoliko se bavimo s takvim pitanjima i to bismo trebali biti dosljedni i pokušati dobiti potpune informacije o svemu. Predli ću reći svojem kolegi Henrihu. Samo na kratko vezano uz pitanje o Rusiji i razvoj ondje, što je razumljivo pitanje pogotovo uzavši u obzir jednu tabela koju smo vidjeli na slajdovima i na 15. stranici nacrta našeg izvješća gdje možemo vidjeti da u popisu nezakonitih novčanih tijekova financijskih od deset najvećih zemalja Rusija je tu druga, tako da se čini da postoji ozbiljan problem. Međutim, studija je obuhvatila samo pet e, trgovinskih sporazuma, kao istraživači moramo biti oprezni e, u proširivanju naših zaključaka i na druge zemlje. No naglasio bih da smo izabrali te trgovinske sporazume sa tim zemljama, jer se radi o zemljama koje imaju različite razine gospodarskog razvoja i odabrali smo ih također kao zemlje u kojima postoji određena određena geografska pokrivenost područja kojem smo se bavili. Tako da naši rezultati imaju općeniti značaj, pa neću u detalju ulaziti u situaciju u Rusiji, ali naglasit ću više općeniti globalni istup naših zaključaka, to je da postoji sve veći pritok nezakonitih financijskih tokova, postoji pitanje liberalizacije trgovine koja ima veze sa svime time. razlika je od pisanja i provođenja zakona. To me dovede do jedne od preporuka, to je sistemi provedbe zakona u zemljama moraju postojati i predložili bismo pružanje tehničke pomoći europskim partnerima, osnaženje korištenje, u korištenju investicija i detaljnije razmatranje načina na koji se formulira ove trgovinske sporazume. Hvala vam, zahvaljujem vama i sveučilištu Hroningenu. Doista je bilo zanimljivo ovo čuti. Pričekat ćemo konačnu verziju vaše studije u svibnju, koliko sam čuo. I do tada se zahvaljujem. Zahvaljujem svim kolegama na raspravi. Prijeći ćemo na 21. točku razno. Obavijestio bih vas da je rok za podnošenje amandmana za izvješće gospođe Begin da je odgođen sa 25, na 25 i u 6 sati. Ukoliko nemamo ništa podrazno, e, sljedeća sjednica je 23. te 24. svibnja. Hvala vam, doviđenja.